Good afternoon, ladies. Dobar dan, dame i gospodo. Zamolit ću vas da zauzmete svoja mjesta. Thank you very much. Hvala. I open the today's Otvaram e, sastanak e, odbora Ređi. Počinjemo s usvajanjem dnevnog reda našeg odbora. I samo jedna mala primjedba. Što se tiče našeg dnevnog reda, Čestitam gospođi eh, Kretu, ona je opet s nama da razmijeni gledišta s eh, nama, ali ona bi oko 4.15 trebala otići zbog izvanrednog sastanka kolegija povjerenika. Dakle, to je samo jedna mala izmjena dnevnog reda, pa ćemo onda nastaviti naš rad i to će nam Dakle, prvo ćemo dvije minute održati glasovanje, jer ja nemam nikakvih priopćenja. Ima li kakvih primjedbi ili predloga vezano za dnevni red? Ne. U redu, onda počinjemo sa glasovanjem. Danas se glasuje o uspostavi programa potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. Kao što znate, 29. studenog je odbor e, ređi svoju izvješće su izvjestitelja Lamberta Fanisaroja i Konstance Krell u tom programu potpore strukturnim reformama za razdoblje sa mandatom da se pokrenu institucionalni pregovori koji bi trebali završiti 11.1.2017. Na prethodnom sastanku odbora Ređi sam e, vas izvijestila o ishodu trijaloga i mogu vam reći da 8. veljače 2017 je došlo do neformalnog dogovora između pregovaračkog tima i vijeća. Ovaj paket je zaista jako kvalitetan. Parlament je uspio da se tu uključi i partnerstvo i nadzor parlamenta i uključenje regionalnih i lokalnih altera, aktera i transparentno provođenje ovih novih programa. Također smo se pobrinuli da načelo e, ekonomskog, socijalnog e, i teritorijalnog odlučivanja bude uključeno u ovaj program prije glasovanja. Elektronski ćemo glasovati. Izvjestitelji, pitam vas, želite li nekoliko riječi reći? Gospodin van Evo samo jedna kratka primjedba vezana za suradnju e, koju smo uživali ovdje u ovom odboru ako pogledate na početak e, kada prva verzija ovog dokumenta o parlamentu radilo se o jednom teoretskom pristupu gdje nije bilo zapravo stvarno nikakve veze sa kohezijskom politikom, a nakon e, toga što smo mi napravili na ovom odboru i u okviru pregovora, vrlo je jasno da je partnerstvo sad ovdje prisutno, znači nisu to samo zemlje članice koje rade sve svaka sama i da onda iznose prijedloge koji dovode do strukturnih promjena, nego da imamo te partnere iz gradova i regija koji također moraju u tome svemu sudjelovati. Također je veoma važno da se zapravo priznaje e, što kohezijska politika već je postigla. Jer mi znamo da e, tri četvrtine preporuka za pojedine zemlje su već povezane za naše teme, to su socijalna i gospodarska kohezija i različite vrste, programa koje mi e, provodimo i vidimo tu jasnu ravnotežu i nadam se da će taj, to izvješće biti izglasano i sada i kasnije na plenarnom zasjedanju. Radi se o jednom drugačijem instrumentu koji ima širu podršku i koji je šire povezan sa našim drugim aktivnostima nego što je to bio slučaj kad smo počeli ovu raspravu. Konstance Kreli je uglavnom radila e, na tom aspektu i zahvaljujem se njoj i zahvaljujem se i E, izvjestiteljima u sjeni na uloženim naporima i evo sada smo spremni za glasovanje. Evo, prelazimo sada onda na glasovanje i danas ćemo elektronski glasovati, dakle poimenično. Glasamo e, o ovom dogovorenom tekstu u kontekstu e, interinstitucionalnih pregovora Radi se o članku 69 F4 prijedlog e, uredbe vijeća i parlamenta dakle o uspostavi programa potpore strukturnim reformama podugačak naslov otvaram glasovanje. U redu moram prekinuti glasovanje. Zamolit ću samo da provjerite koliko ima članova iz EPP-a, iz e, socijalista, zato što imamo tri glasa viška. No, ok. U redu, glasamo ponovno. Ispričavam se, oprema baš ne radi dobro i zadnji put smo imali isti problem. Otvaram glasovanje po drugi put. And the vote is closed. Zatvaram glasovanje. And uh, our agreed text i dogovoreni tekst je usvojen. 26 glasova za i 9 protiv. Hvala. I zahvaljujem izvjestiteljima. Uh, thank you. I close the voting time. Dakle, nemamo e, nikakvo drugo glasovanje, tako da možemo odmah sada preći na razmjenu mišljenja sa povjerenicom Kretu. Neću vam objašnjavati sad zašto se ovdje. E, na našem zadnjom izvanrednom sastanku ste također bili ovdje i sad vam dajem riječ. Hvala gospođo predsjednice, uvaženi članovi odbora Ređi, drage kolege. Dobar dan, kao što je rekla gospođa predsjednica. Ispričavam se odmah na početku zbog toga što neću moći ostati do kraja, e, zato što smo jučer čuli da će se danas održati e, izvanredni sastanak e, kolegija. Nadam se da ima vaše razumijevanje. Hvala što ste me pozvali na ovaj sastanak. Dakle, imali smo prigodu da raspravimo različite prijedloge i mislim da se svi slažemo koliko je važno da solidarnost u Europskoj uniji dopre do svakog građana tako da oni se mogu bolje nositi sa velikim problemima kao što su prirodne nepogode, kao što je primjerice potres u Italiji i tako dalje. Još uvijek se raspravlja o ovom prijedlogu i samo sam htjela dodati da sam vam ja na raspolaganju i ako je potrebno ikakvo daljnje razjašnjenje, e, obratite mi se. Mislim da bi trebalo e, konstruktivno surađivati tako da brzo to zaključimo. Evo, vi ste upravo sada izglasili na kraju krajeva i ovu uspostavu programa potpore. To je veoma važno i važno je da imamo kompletan taj omnibus prijedlog. Vi znate da svi mi zajedno, a posebno vi kao zastupnici Europskog parlamenta, a posebno kao članovi odbora Ređi, ste tražili da se kohezijska politika pojednostavi i mislim da naš prijedlog će olakšati svima život, a istovremeno će imati stabilan okvir za one koji na terenu sve to trebaju provesti. Posebno smo uvjereni da će ovo e, zaista e, uspjeti se uklopiti u investicijski plan tako da više regija i više lokalnih e, šanse za ulaganje se na ovaj način mogu ispuniti. I mi moramo održati duh ovog prijedloga, to znači da zaista ta potpora mora doći do onih koji to, trebaju i koristiti. U međuvremenu sam e, htjela danas se s vama pozabaviti sa tri stvari, znači provedba kohezijske politike, budućnost iste politike i kako iskomunicirati ljudima o čemu se tu radi. Dakle, prije nego što pokrenemo raspravu nekoliko riječi. Što se tiče provedbe kohezijske politike, naravno E, članovi, e, to je zastupnici u parlamentu, e, su izrazili zabrinutost jer dolazi do odgode provedba nekih programa koji su dio te politike. To je zapravo glavni, glavni ulagački e, krak Europske unije i ako, se, ako tu dođe do odgađanja, odgađa se rast, e, odgađaju se otvaranje novih radnih mjesta, izgradnja bolnica i druge infrastrukture, tako da zaista treba djelovati kako bi se pomoglo onima koji je pomoć najviše potrebna. Ali uvjeravam vas e, da, baš kao što sam naglasila na zadnjem plenarnom zasjedanju, ova politika polučuje rezultate skoro 180 eh, milijardi eura je već uloženo u realni sektor kroz preko tri, preko 3800 različitih projekata koji se u svim regijama Europske unije provode. I mislim da smo sada na istoj eh, razini kada smo imali onaj prvi eh, dio programa 2007-2013. Dakle, stvari se kreću na terenu što se tiče osmišljavanja i provedbe projekata i mislim da je ono što je, da je to ono što je zapravo važno. Naravno, nadam se da će odabir e, projekata i provedba e, uskoro doći u fazu isplate, a istovremeno važno je ubrzati cijelu stvar. Kao što je ukazao gospodin Pan Nistoroj, u raspravi na plenarnom zasjedanju i mnogi drugi su također to naglasili. Dakle, mi radimo sa regijama u zemljama članicama, posebno onima gdje smo utvrdili da postoje da postoje uska grla i razmatramo kako bismo u sljedećem petogodišnjem ciklusu stvari poboljšali. Znate da smo već pokrenuli tu raspravu i naša nastojanja da se stvari pojednostavni će, e, nadam se, e, početi i uspješno, uspješno se početi provoditi. I e, Kersen Varšpal e, radi na budućnosti e, kohezijske politike i radujem se da ćemo, da ćemo raspravljati i o tome i jedva čekam vaše zaključke. Trebamo snažnu kohezijsku politiku za budućnost i također trebamo poslati snažan signal sada. E, prošle godine e, smo imali e, Brexit, izbor Donalda Trumpa, sad se suočavamo sa teškim izborima u Nizozemskoj, u Francuskoj, u Njemačkoj, po mom mišljenju moramo zapravo postati više politički jer moramo poslati snažnu poruku onim 20 milijuna europljana koji su nezaposleni, 100 milijuna europljana koji žive u opasnosti od siromaštva jer oni su potencijalne žrtve populizma i moramo im reći da budućnost ne leži u prošlosti. I moramo im e, jasno pokazati da je Europu briga za njih i da kohezijska politika poboljšava njihove svakodnevne živote i otvara šanse svima. Mislim da je to zaista jedan e, važan politički program. Ja sam uvjerena da će kohezijska politika biti nešto što će građani zaista uvažavati i mora se suočiti sa europskim izazovima, izazovima kao što su e, poboljšanje inovacija i vještine, e, borba protiv siromaštva i socijalne ekskluzije i protiv klimatskih promjena. To je nešto što se tiče svih regija Europske unije, neovisno o tome na kojem su stupnju razvoja. I potrebna je politika e, koje će provoditi sve regije, koje će osnažiti sve regije, dati im ovlasti i e, koja će postati jedan od prioriteta Europske unije. Jer mi nemamo, ne možemo se dopustiti luksuz da e, zanemarimo tu energiju koja leži u regijama. No, s druge strane moramo e, također se pobrinuti da e, ulaganja e, budu u skladu sa našim planom reformi i važno je, važno je učinkovito administriranje tih projekata. S druge strane, moramo gledati kako bismo mogli poboljšati način na koji ta politika funkcionira. Možemo sigurno uspostaviti e, ravnotežu između borbe protiv novih izazova i također ostvarivanja rasta i otvaranja novih radnih mjesta i kohezije. E, i, zaista se veselim e, raspravi i o tome. No, ako ne bude dovoljno vremena, možda bismo trebali imati neke neformalne rasprave da razgovaramo o tome što će se dogoditi nakon 2020. U Varšavi je bila i konferencija koju je organizirao odbor regija upravo na tu temu, što nakon 2020. Znate, baš kao i ja, da rasprave između dionika su veoma važne no nisu dovoljne da bi se promijenio tijek povijesti. Moramo osigurati da građani stoje iza nas. I po zadnjim anketama izgleda da mnogi od naših građana nikad nisu uopće čuli za kohezijsku politiku. I naša je zajednička dužnost da to promijenimo. Mi surađujemo sa e, osobama zaduženim za komunikaciju u zemljama, članicama i regijama. Imamo jednu kampanju koja pokazuje kako se mogu uključiti partneri na terenu i možda bi se također vi mogli osmisliti neke ideje. Gdje god idem pokušavam e, obići e, mjesta gdje se provode projekti koji zaista imaju velik e, učinak na živote ljudi i Tokom proljeća ćemo osmisliti jedan akcijski plan i znate da je komunikacija za mene jedan od glavnih prioriteta, ali ubrzanje provedbe politike i priprema za budućnost su također važni. Drago mi je da mogu računati na vašu podršku i hvala vam još jednom na pozornosti. Hvala. Pa sada po običaju počinjemo s prvim krugom pitanja. Prvo, e, koordinatori, gospodin Van Nistaroj, vi ste prvi. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem i povjerenici što je došla ovdje i što nam je omogućila da je postavimo e, neka važna pitanja. Kao prvo, e, drago mi je da ste tako konkretni danas, zato što ste ponovili ovaj svoj prijedlog da se osmisli taj akcijski plan za komunikaciju. Veoma je važno da ljudima pokažemo što mi to radimo. I to nije samo neka općenita rasprava, nego mi moramo imati konkretnu raspravu u gradovima i u regijama. Mislim da mnogi građani u EU su spremni da iznesu i svoje ideje i ono što ih muči. I zaista budući da smo sada u ovom periodu populizma, to je veoma važno. Kao drugo, drago mi je da ste se osvrnuli na budućnost. ako e, u kontekstu ove bijele knjige koju priprema komisija o budućnosti Europe. Iz toga je jasno da je kohezija važnija nego ikada. Strukturalne politike su važnije nego ikada. I mi e, se zapravo bojimo tu svoje vlastite sjene. I e, zapravo se radi o jednom od temeljnih instrumenata koji drži Europu na okupu, jer eh, Europa već sada ima neke dijelove koji se kreću brže, a neki sporije, ali ako se svi složimo oko zajedničkog plana, baš ono što je Junckerova komisija učinila, onda nam ipak treba taj temelj, a to je kohezijska politika. Dakle, nisu to samo ovi programi strukturnih reformi i potpore tim programima, nego i reforma kohezijske politika. E, primjerice, ex ante uvjetovanost, e, e, mjerenje rezultata, način na koji to pripremamo, kako ćemo nastaviti s radom. To je nešto od temeljne važnosti za cijelu Europu. I u kombinaciji s onim što smo postigli u pristupu pristupima e, pametne specijalizacije. Dakle, ne radi se samo o izgradnji e, cesta, škola i e, osmišljavanju socijalnih programa, nego poticanju tih vođa, ljudi koji imaju vodeće uloge, ali nisu, nisu, važni, nisu važni samo ti ti entiteti koji igraju vodeću ulogu, nego i drugi, oni koji su i drugi i treći, oni su svi važni. Jer mi sada definiramo Europu u sljedećih 20 godina. Jer radi se zapravo o ljudskim resursima. Dakle, ovo što je sada komisija rekla će mi omogućiti da kažem da, moramo razmisliti kako možemo postati vidljiviji u političkoj raspravi, mi, povjerenici povjerenici, drugi kolege, da pokažemo da kohezija je jedan od glavnih ciljeva Europe, posebno nakon 2020. E, godine za svih 27 zemalja. Tako da evo, govorite zaista u pravom duhu. Hvala, e, gospođa, e, odnosno gospodin Purcovin. Hvala, gospođa povjerenice. Mi smo zaista imali uspješnu suradnju između parlamenta i komisije i mislim da ćemo imati dovoljno vremena da uključimo sve one koji kaskaju za kohezijskom politikom. Tako da prvi odabir eh, i u parlamentu i u komisiji eh, bi trebao biti eh, upravo da uključimo sve dionike kohezijske politike. Dakle, da se ne zatvorimo samo ovdje u Briselu, nego da imamo pozitivnu pozitivne odnose sa regijama, gradovima, općinama, sa dobrovoljcima, Mislim da bismo zaista trebali e, slušati civilno društvo Europe. Kohezijska politika, stvarna e, kohezijska politika je ono što nam treba. Od samog početka moramo osigurati da se to vidi kao jedan instrument za komunikaciju sa društvom i svi bismo to trebali raditi, trebamo uključiti sve, e, sva tijela vlasti, sve E, one snage koje su potrebne da bi se kohezijska politika ostvarila. Kao drugo, ako e, se odlučimo e, za opciju da se ojačaju ne samo inovacije i potaknu inovacije, nego i kohezijska politika kao strategija tokom ove godine koje su pred nama, moramo razmotriti odluke koje bi do toga mogle dovesti, primjerice proračun. Mislim da moramo odlučiti da li kohezijska politika je nešto što će biti prioritet za Europu u sljedećim godinama. Mislim da bi trebala biti i mislim da bismo trebali dati pozitivan odgovor na to pitanje. Trebali bismo naravno razmisliti o tome da i naši se stavovi o tome razlikuju zemlje članice, lokalne zajednice se drugačije o tome izjašnjavaju, ali moramo poslati jasan signal Europi da ono što mi želimo kada želimo reformirati kohezijsku politiku jest da je osnažimo, ojačamo da je obranimo. Zato što je to jedan od malobrojnih instrumenta koji su na raspolaganju koji će omogućiti da e, uvedemo politike ulaganja, e, investicija, rasta, u cijeloj Europi. Postoje neka uska grla koje trebamo na neki način riješiti i mislim da se to može učiniti nakon 8-9 godina krize koje smo ostavili za sebe. Ipak postoje neka područja gdje zaista trebamo uvesti promjene. Odnos između kohezijske politike, ponovno pokretanje e, javnih ulaganja i e, upravljanja ekonomijom i to da javne financije se da ozdrave u svim zemljama članicama, to je veoma važno jer ako nemate javna ulaganja, mi možemo koliko god hoćemo voditi politiku štednje, no kohezijska politika će se onda suočiti sa poteškoćama i neće ništa moći postići i onda će se kohezijska politika naći u poteškoćama i neće moći ukloniti neravnotežu koju vidimo. To smo već i vidjeli u prošlosti. Tako da zaista mislim da sada jasno moramo dati do znanja da želimo ući u novu fazu kohezijske politike koja će se puno bolje biti povezana sa ekonomskim upravljanjem i gdje će jedna drugu zapravo E, osnaživati. Imamo novi saziv parlamenta, novi saziv komisije i mislim da veza između Junkerov investicijskog plana i budućnosti kohezijske politike da je to nešto što isto moramo razmotriti i poslati jasne poruke vezano za to. To je isto dio naše rasprave. Dakle, zašto trebamo te e, bliske veze? Što taj izbor misli? Kakav će što to zapravo znači, kakav će to imati učinak i mislim da je Junkerov plan vrlo konkretno gledano što će on zapravo proizvesti. I još imamo jednu važnu temu na koju se često vraćamo, a to je kako da se obratimo ovim nezaposlenim mladima kojih ima 20 milijuna i kako kohezijska politika može riješiti njihove probleme. U zadnjem sazivu smo imali neke inicijative sa nekim, regijama gdje smo zapravo uspjeli povećati broj regija koje su bile uključene u provedbu kohezijske politike. To je bio kontrovezan odabir, no na neki način je bio odlučujući zato što smo izgradili snažniji savez koji je podržavao kohezijsku politiku. To je bilo nešto vrlo pozitivno. I sugerirao bih i da i sada nešto slično napravimo, da se fokusiramo na mlade generacije Europe i trebali bismo objasniti im kako se kohezijska politika može smatrati saveznikom mlade generacije, nešto što će biti na njihovom raspolaganju, e, na njima na usluzi, e, tako da im pomogne da iskoristimo njihove talente kako bismo izgradili Europu budućnosti. Mislim da bi se tako trebala gledati kohezijska politika i zaista imamo još jednu temu o kojoj mnogo raspravljamo, a to je kako iskomunicirati kohezijsku politiku. To je zapravo paradoksalno. Neki puta se bavimo veoma važnim temama, ali ne shvaćamo u kojoj mjeri kroz korištenje sredstava zajednice možemo promijeniti izgled grada ili neke regije, znači komunikacija, da kažem propaganda su od ključne važnosti. To su politike gdje e, ljudi mogu osjetiti da su oni vlasnici tih procesa. I mislim da su to veoma važne stvari e, dok razrađujemo tu politiku. Gospođo Tomašić, imate riječ. Hvala lijepa. Evo, vrlo kratko. E, nije dovoljno, kao što smo mi do sada <clears throat> govorili, ljudima u državama članicama imate određenu svotu novca u različitim fondovima a do vas je kako ćete doći do tih novaca. ja mislim da to nije fer da je, tu bilo puno puno raznih malverzacija i onda su i oni ljudi koji su mogli koji su možda mogli zapošljavati po sto dvjesto ljudi odustali kad su vidjeli kako taj novac ide i kome taj novac ide. dakle transparentnosti nema mi doista nismo još našli način koji bi omogućio korisnicima novca iz tih fondova jednostavan, transparentan način povlačenja toga novca. Kako sam već rekla, nije dovoljno reći imate taj novac pa snađite se kako možete jer se neki itekako dobro snalaze na uštrb drugih. ja ja doista e, e, mislim i vjerujem da će i europska komisija i države članice da će raditi skupa transparentno od početka do kraja jer samo na taj način mogu se spriječiti malverzacije koje vjerujte mi ima u, milijunima eura. Hvala lijepa. predsjednice želim pozdraviti poštovanu gospođu povjerenicu i odmah krenuti sa jednim kratkim pitanjem ili bolje rekući, jednim razmišljanjem i konstatacijom. naime nema nikakve dvojbe da svi ovdje ili velika većina ovdje želi nastavak efikasne kohezijske politike i vi ste spomenuli u svom uvodnom govoru gospođu Krecu da je to nešto iza čega stojite i da maksimalno e, ćete učiniti sve što je moguće u vašim vašoj snazi da se kohezijska politika nastavi i da ona bude e, na neki način pokazatelj onoga što je europska unija u smislu solidarnosti i pomoći. međutim kohezijska politika će sigurno i nova za kohezijsku politiku će sigurno doživljavati udarce narednih mjeseci i možda godinu dvije dana sa raznih strana a jedna od tih strana mogla bi biti i e, koncept budućnosti europske unije u kojoj će se minimizirati uloga regija i gradova. Pa u tom kontekstu i moje pitanje ide za tim, znam da imate sastanak u pet, u pet večeras gdje ćete razgovarati o budućnosti Europe i Europske unije, eh, pa ćete možda znati odgovor bolji u šest ili u sedam večeras, ali eh, eh, definitivno vas želim pitati kakva su razmišljanja unutar komisije o budućnosti i ulozi gradova i regija komiteta regije e, sve te strukture bez koje u osnovi nema kvalitetne kohezijske politike odnosno nema kvalitetnog trošenja e, novca iz kohezijske politike jer lavovski dio njih često ide upravo preko e, proračuna općina i gradova ne ide samo kroz državne institucije. Dakle, evo, to je moje pitanje kako vi vidite budućnost i ulogu regije i, regije i gradova unutar Europske unije i kakva su razmišljanja Junckera i ove komisije o tome? Thank you very much, Mr. Hvala, gospodin Hvala, gospođo predsjedavajuća, povjerenice. Odbor za regionalnu politiku Europskog parlamenta u velikoj mjeri želi da se osnaže i ojačaju e, kohezijske politika. Kako bi se zapravo smanjile društvene, ali isto tako i regionalne razlike. Unutar Eurostata pokazalo se da su se razlike među regijama povećale. No imam dojam da unutar Europske komisije postoji volja da se uspostavi jedna snažna kohezijska politika, no ponekad postoje prepreke na tom putu. I umjesto da se sredstva koja se izdvajaju za kohezijsku politiku povećavaju, ona se zapravo smanjuju i iz njih se pokrivaju neke druge stavke. Moje pitanje je sljedeće. Uzmimo sredstva za rješavanje izbjegličke krize. Zašto bi se to trebalo uzeti iz sredstava za kohezijsku politiku, a ne iz neke druge proračunske stavke? Imam još jedno pitanje koje se konkretnije odnosi na Grčku. Komisija, Vijeće i parlament dogovorili su određene ciljeve kada je riječ o programu e, premještanja izbjeglica. E, tako da zapravo e, veću odgovornost za provedbu programa imaju države članice. Mi smo svi proveli taj program ali na razini od 5%. A neke zemlje poput Grčke suočavaju se s ovom krizom, a da pritom ne dobivaju mnogo e, solidarnosti od drugih. Dakle, e, kako Europska komisija može prisiliti ostale države članice da se solidarnost uistinu provodi? Hvala lijepa. Želim srdačno zahvaliti povjerenici da nam je se opet stavila na raspolaganje u ovom odboru. Slažem se sa svime što ste rekli vezano općenito uz važnost kohezijske politike. Ona je uistinu simbol europske integracije i solidarnosti i ona je jako dobar instrument protiv populizma jer uistinu čini dobro građanima i zastupa ista načela za sve europske građane. Moje pitanje je stoga vrlo konkretno, obzirom da ste, da ste spomenuli takozvanu omnibus uredbu ili skupnu uredbu, kako ćete se pobrinuti da će kohezijska politika će se uopće moći nastaviti ako se, će se omogućiti neograničeni prijenos sredstava iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj u e, Europski fond za strateška ulaganja koji slijedi sasvim drugačije ciljeve i drugačije smjernice, drugačija načela kako ćete osigurati e, od kohezijsku politiku njenu kontinuiranost e, i u području, na primjer, klimatske politike, zaštite okoliša, spomenuli ste i zapošljavanje. To je vrlo važna tema i u posebice u tom kontekstu mi imamo velike zabrinutosti kada pogledamo Europski fond za strateška ulaganja koji sadrži nedostatnu socijalnu dimenziju, samo 4% sredstava predviđa za socijalne infrastrukture, a u okviru kohezijske i regionalne politike su ta sredstva najbitnija. Stoga vas želim pitati kako vi vidite budućnost kohezijske politike, prvenstveno u proračunskom smislu, ako postoje neograničene mogućnosti prijenosa financijskih sredstava iz fondova u fond EFSI, Europski fond za strateška ulaganja. To bi značilo kraj kohezijske politike. I moje drugo pitanje, spominjali ste razdoblje nakon 2020. godine. Možete li nam pobliže objasniti e, vezano e, kakvi će biti ex ante uvjeti, te također makroekonomska uvjetovanost. E, naše stalište o tome je prilično kritično i moje posljednje pitanje koje je zelenimo vrlo bitno, u kojoj mjeri će komisija raditi na daljem razvoju bruto nacionalnog proizvoda E, u smislu toga da će ona mjeriti gospodarski razvoj u odnosu na indikatore kao što su e, ravnomjerna raspodjela, ravnopravnost. Znamo da komisija radi na tome, ali priželjkujemo još više napretka. Zastupnica Demato. Hvala, gospođo predsjedavajuća, povjerenice. 30. lipnja komisija objavila jednu komunikaciju upućenu vijeću i parlamentu gdje se detaljno opisuju tehničke prilagodbe koje su potrebne kako bi se e, moglo pomoći državama članicama koje su zahvaćene krizom. I e, prema tome Italija ima pravo na 1,6 milijardi eura što bi se trebalo iskoristiti za zapošljavanje mladih, za rješavanje migrantske krize i za sinergije između Junkerovog plana i strukturnih fondova. Vi ste tijekom posjeta Italije rekli da je oko 200 e, milijuna od tog iznosa da će se iskoristiti za obnovu nakon potresa. No, molim vas da potvrdite sljedeće, da se dakle pregovori sa talijanskom vladom još uvijek vode, te da će u sklopu tehničke prilagodbe vlada dobiti još dodatna sredstva. Zanima me je li to točno, je li ta informacija točna i koliki je zapravo manevarski prostor u tom ukupnom iznosu od 1,6 milijardi eura mogu li države članice iskoristiti ta sredstva za neku drugu namjenu. Konkretno, što se tiče Italije, može li e, Italija zvojiti više od 200 milijuna eura za obnovu nakon potresa, dakle ukoliko dođe do takvog zahtjeva. E, također je nešto ostalo nejasno. Nije jasno je li e, ta prilagodba također predmet mehanizma sufinanciranja jer mislim da očito nije dovoljno jasno koliko su važne javne investicije u kriznim vremenima, a inače u parlamentu je velikom većinom glasova usvojena jedna rezolucija. I mi smatramo da bi taj novac trebalo izdvojiti iz izračuna proračunskog deficita. Hvala, gospođo predsjedavajuća, povjerenice. Kretu. Ja sam e, vrlo pažljivo saslušao vašu izjavu i moram priznati da nisam iznenađen jer e, nažalost nije došlo ni do kakvih promjena u vašem stavu. Ja sam primijetio tijekom vašeg izlaganja da niti u jednom trenutku niste dobili u pitanje politiku koju provodi Europska unija. Vi zapravo idete ravno u zid i čak ubrzavate prema e, zidu i još pritom Dakle, ne reagirate. Vi očito ne Slušate 20, glasove 20 milijuna mladih koji su nezaposleni i 9 milijuna siromašnih eh, Francuza koji su svi žrtve politika koje provodi Europska unija zbog politika koje se tiču upočivanja radnika na rad u inozemstvo, zbog masivnih, eh, masivnog premještanja proizvodnje iz Europske unije. Primjerice u mojoj regiji eh, postoji jedna tvornica koja će premjestiti svoje pogone u Poljsku zato što je tamo jeftinija radna snaga i to zahvaljuju zahvaljujući Europskoj uniji ili zbog Europske unije. A vi, povjerenice, umjesto da dovedete to pitanje i da priznate da nisu sve politike Europske unije dale rezultate, vi kritizirate e, Brexit, kritizirate isto tako rezultate američkih izbora, a to je zapravo odluka birača. Kritizirate ono što nazivamo populizmom, a ja sam ponosan što sam populist jer populizam dolazi od riječi narod. Zaboravili ste spomenuti Austriju i gdje su populistički pokreti dobili 47% glasova birača na predsjedničkim izborima, a što je sa populizmom u Italiji? Vaš referendum koji je dobio potporu Europske unije zapravo je neslavno propao. Zaboravili ste spomenuti populizam u Mađarskoj. 96% mađarskog naroda je glasovalo protiv prihvata migranata i isto tako ste zaboravili spomenuti populizam na sljedećim izborima u Francuskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj. Očekujete, očekujete li još jedan put e, da će doći do, do novih potresa u Europi? I umjesto da e, dovedete u pitanje svoje odluke, vi smatrate da treba bolje komunicirati s građanima. Ako je ono što vi zagovarate, objavljivanje ovakvih brošura kako bi se prihvatili migranti i kako bi se to ugradilo u sve politike, pa čak i one koje se ne tiču ruralnog razvoja, onda e, možete biti sigurni da dok ne dovedete u pitanje e, temelja na kojima počeva Europska unija, idete ravno u katastrofu. Hvala, ovo je bila izjava, to nije bilo pitanje. Tako da ne mislim da ćemo krenuti tim smjerom u raspravu. E, hvala svima na pitanjima i hvala na ovoj posljednjoj izjavi. I sada ću predati riječ povjerenici. Izvolite, možete dati odgovore na ova pitanja. Hvala. Hvala svima na doprinosima Moram priznati da mi je bilo vrlo zanimljivo čuti vaša mišljenja i također mogu reći da mi nedostaje ovakve rasprave u Europskom parlamentu. Gospodin Van Nistelro je postavio jedno pitanje. E, njemu mogu odgovoriti da smo zapravo ponovili e, ranije greške. dok sam bila promatračica u Europskom parlamentu nije se govorilo o populizmu. To nije bila aktualna tema. No, sada s obzirom da nismo građanima objasnili koji su rezultati tih europskih politika, zapravo se, se stvari pogoršale i mi nismo uspjeli skomunicirati koje su pogodnosti kohezijske politike. I mislim da je tu zapravo moja uloga i mislim da će jedna od, jedan od mojih prioriteta biti upravo iskomunicirati eh, te rezultate koji su postignuti. Kolega Mojdas je zadužen za istraživanje inovacije. On je bio u Manchesteru eh, ovo ljeto i rekao mi je da odlazite na sveučilište Manchester. Ja sam eh, provjerila to s kolegama iz glavne uprave za regionalnu politiku i ustanovili smo da je E, to sveučilište je izgrađeno zahvaljujući 250 milijuna koliko je izvojeno iz europskih fondova. Dakle, rekao sam Carlosu, pa evo, mi smo isto dali svoj doprinos tome. Međutim, on kad je bio tamo u posjetu nije vidio nikakvu oznaku da je to e, za, izgrađeno zahvaljujući sredstvima Europske komisije. Dakle, očito je da su, da zapravo dobili zabranu da stave europsku zastavu na to mjesto. To je sazna od gradonačelnika. I to nije jedini e, gradonačelnik koji sve zasluge pripisuje sebi. E, dakle, mi imamo akcijski plan za komunikaciju. Kao što vam je poznato, države članice iz e, tehničke pomoći već mogu izdvojiti značajna sredstva e, za potrebe financiranja aktivnosti informiranja građana, no da budem iskrena nisam baš uvjerena da takve aktivnosti daju stvarne rezultate, da to mijenja percepciju javnosti kada je riječ o uspješnosti E, e, kohezijske politike. Tako da mislim da zajedničkim snagama moramo postići da političari na svim razinama iskomuniciraju e, pozitivan učinak kohezijske politike na svakodnevni život građana. Mi ovdje u odboru za regionalnu politiku imamo imamo, dakle o tome se razgovara no ako imate neke zemlje koje imaju nisku apsorpcijsku stopu, imate i druge koje imaju vrlo visoku, tako da ima i uspješnih primjera. Ja sam razgovarala i sa kolegama iz eh, revizorskog suda i s obzirom da je riječ o vrlo kompleksnoj politici, to samo zapravo podhranjuje tu negativnu rotoriku prema Europskoj uniji. Nakon 2020. godine e, moj će cilj biti, a već sam krenula u raspravu o tome unutar Europske komisije, i to je moj odgovor gospodinu Jakovčiću i gospodinu Van Nistelrooy. Dakle, mi smo započeli raspravu o tome što učiniti. Jasno je da mi moramo održati Europsku uniju na okupu. E, njemački novinari su me pitali hoće li se smanjiti sredstva za kohezijsku politiku i zašto u tom slučaju ne odobrimo sredstva samo za siromašne regije. No mislim da bi to bilo vrlo E, mislim da bi to bio vrlo pogrešan potez jer je kohezijska politika od samoga početka bila namijenjena svim regijama u Europskoj uniji kako bi se smanjile razlika između bogatih i siromašnih regija s jedne strane, no isto tako kako bi se pomoglo bogatijim regijama da se održe na odgovarajućoj razini. dakle sve ovo što ste vi spomenuli nalazi se u reformiranoj kohezijskoj politici, to je ono što je traži Europski parlament, dakle eksante uvjetovanost, e, pametna specijalizacija. Mi moramo e, iskoristiti prednosti e, svih regija. Razgovarala sam o pametnoj specijalizaciji u Helsinkiju i mislim da je to nužno kako bi se regijama pomoglo da uspiju u industrijskoj transformaciji i transformaciji koja se temelji na novim e, energentima. Isto tako mislim da to može pomoći da se stvore prilike za sve građane e, diljem Europe. Žao mi je, ali većina nas e, ne analizira dovoljno podatke vezane uz kohezijsku politiku. Dakle, koliko je novih radnih mjesta otvoreno zahvaljujući projektima iz europskih fondova i slično. Mislim da je iznimno važno da pritom nitko ne bude zaboravljen, da ne bude ostavljen na marginama. Neki su također spomenuli da bi trebalo staviti veći naglasak na socijalni stup, dakle da treba više naglasiti socijalnu dimenziju. Mislim da je također iznimno važno da se potakne e, bolja suradnja među regijama, jer činjenica je da nisu sve regije iste i jedna je stvar e, koristiti e, sredstva rdf a tijekom 40 godina kao nizozemska ili 10 godina kao što je slučaj sa Bugarskom. Dakle, iskustva su različita, to nije ista razina i mislim da bismo trebali vrlo otvoreno o tome progovoriti te da bismo trebali moći diferencirati regije ne zato da bismo nekoga uvrijedili nego kako bismo naprosto uvažili tu činjenicu da nismo svi isti i da postoje i neke povijesno uvjetovane razlike da kako to možemo prepustiti povjesničarama dakle e, da procjene kakva bi bila situacija da su sve zemlje i sve regije mogle koristiti sredstva od samoga početka. E, gospodin Kocelino, bilo mi je vrlo drago sudjelovati na toj raspravi u Napolju sa osam regija e, iz Južne Italije koje su manje razvijene. Italija nije nova država članica, dakle vidimo da problemi postoje ne samo u novim državama članicama, nego i u zemljama poput Grčke i Italije koje su bile snažno pogođene krizom. E, iz tog razloga mislim da je moja poruka njima bila vrlo jasna. Ja sam ponovila da nam je kohezijska politika potrebna sada više nego ikada, da sada nije trenutak da se stane u obranu statusa quo. Jasno je da kohezijsku politiku treba reformirati, to je politika koja se nije mijenjala tijekom 25 godina, prema tome očigledno je da treba uvesti određena pojednostavljenja u sustav. Također gospoda, gospođa Tomašić je spomenula da ljudi odustaju od projekata zato što je proces predugačak i previše birokratiziran. Prema tome, naša je dužnost da tu nešto poduzmemo, međutim kohezijska politika mora opstati, znamo da je treba reformirati, no ona isto tako ostaje najvidljivijom politikom Europske unije i ona e, se najviše odražava na svakodnevni život građana. To je jedina politika koja e, dovodi u vezu gradonačelnike, e, predstavnike građana sa institucijama. Ja sam razgovarala i sa gospodinom Otingerom i gospodinom Katajnom i svi smo se složili da kohezijska politika mora opstati. Vidjet ćemo kako će ta rasprava završiti, koji će biti konačni ishod. No, mislim da je iznimno važno da kohezijska politika bude jednostavnija. Znate da smo već razgovarali u tome u sklopu revizije eh, MMF-a, MFF-a. No, isto tako znate da ne možemo voditi radikalne promjene tijekom programskog razdoblja, te smo htjeli ustanoviti što se može promijeniti da se pritom ne stvori pravna nesigurnost za upravljačka tijela. U tom smislu e, simplifikacija ne podrazumijeva simplifikaciju programskog procesa, nego to da treba poduzeti sve što je moguće kako bi se ubrzala provedba programa. No, nakon 2020. godine e, pokušat ćemo razmišljati izvan tih okvira. Već smo započeli raspravu o jedinstvenim pravilima za sve fondove. E, jasno mi je da ovo nije prvi takav pokušaj, no mislim da je to izuzetno važno, budući da je to zapravo jedan od najvećih problema za upravljačka tijela. Činjenica da postoji toliko različitih pravila i bilo bi jednostavnije kada bi pravila bila ista. Tako da ja predlažem zajednička pravila za sve fondove uz određene razlike. E, vidjet ćemo kako će se nastaviti e, rasprava unutar parlamenta i komisije, dakle što će i kako će reagirati ljudi s terena na taj prijedlog. Očito je da mi nismo jedni drugima konkurenti, mi bismo trebali e, raditi u korist e, e, krajnjih korisnika. No mislim da to moramo izorno prikazati. Stoji činjenica da neke države članice da su spremnije za korištenje financijskih instrumenata od drugih. U nekim državama članicama ne postoje banke koje su spremne za preuzimanje rizika za strateški fond. Mi surađujemo sa stručnjacima i sa savjetnicima, tako da smo spremni pružiti pomoć državama članicama, ali na njihov zahtjev. Dakle, to je još jedan problem. Mi imamo velik broj instrumenata za pomoć, ali ne dobivamo zahtjev od država članica. Mi imamo 20 tisuća ljudi na terenu iz 28 država članica i mi možemo putiti stručnjake e, koji postižu dobre rezultate u području javne nabave u neku drugu državu članicu i to e, zahvaljujući da mi to možemo pokriti financijski, međutim mi ne dobivamo takve zahtjeve od regija i od država članica i zato to mislim da je vrlo važno. Gospođo Tomašić, ja se u potpunosti slažem s vama da je simplifikacija izuzetno važna E, već sam spomenula da smo to pokušali postići kroz prijedlog omnibusa. Mi čekamo na glasovanje u Europskom parlamentu i nadamo se da će to e, se odmah odraziti na svakodnevni život korisnika. Osim toga, e, imamo također jedan prijedlog simplifikacije troškova, tako da neće biti potrebno priložiti sve račune za električnu energiju, za svaku stavku, dakle tu će biti jedan opći račun za sve troškove e, da kako nakon 2020. godine. Ali možemo, ali smo to uveli već sad. E, što se tiče um, komentara gospodina Jakovčića, on je spomenuo solidarnost. Da, mislim da nije nikakva tajna da mnogi napadaju ovu politiku zato što ona predstavlja toliko izazova. Ja nikoga ovdje ne krivim, samo želim reći da se moramo suočiti sa nekim izazovima i kao što su migrantska kriza, Brexit, unutarnja i vanjska sigurnost i prema tome smatram da se moramo boriti za to da općine i regije uistinu mogu reći ono što im je važno, budući da eh, na toj razini znaju bolje što funkcionira, što ne. U programskom razdoblju nakon 2020. godine e, države članice moraju koristiti barem 5% RDF-a e, pod izravnom upravljanjem e, općina. Dakle, ranije je to bilo 20% iz RDF-a, tako da mislim da je to velika odgovornost, ali je to i znak povjerenja da postoje projekti koji će uistinu odgovarati na potrebe ljudi. Tako da je važno da gradovi i općine imaju eurogradove. E, mislim da će sljedeći mjesec biti održan jedan forum gradova. E, kao što znate, ja uglavnom odlazim u glavne gradove, ali kada e, govorimo o gradovima i o programu razvoja gradova, pritom mislim i na manje i gradove i gradove srednje veličine. Jer mislim da zapravo velik broj malih gradova e, ima određenih problema e, koji su vezani za ruralnu sredinu i zato mislim da bi se fondovi za ruralni razvoj trebali koristiti i to bi trebalo također e, biti korisno u tom smislu. Osobno smatram da tu postoji određeno proturječje Mi mnogo ulažemo u koncentraciju u gradovima, ali ponekad zapostavljamo selo, seoska područja. E, tako da ćemo uskoro imati velike razvijene gradove i e, prazna e, ruralna područja. Prema mom mišljenju fond za poljoprivredu također treba pomoći u izgradnji infrastrukture, škola i slično u seoskim područjima, sve što bi moglo pomoći u razvoju gospodarske aktivnosti, a ne samo da se daju subvencije poljoprivrednicima. I mislim da moramo na tome surađivati, raditi na tome zajednički i pobrinuti se da sve ove politike budu međusobno u sinergiji. Što se tiče regija, osobno smatram da trenutno još uvijek nije postignut konsenzus klasifikaciji regija iako postoje već neki prijedlozi, OECD je također predložio neke pokazatelje e, blagostanja. To je spoj dakle indikatora kao što su BDP po glavi stanovnika i nekih drugih e, indikatora, no mislim da moramo biti realni. BDP po glavi e, stanovnika je ipak za mene ključni pokazatelj, ne možemo sada uvoditi neke druge pokazatelje kao što su razina zadovoljstva životom i slično, jer e, čovjek može biti siromašan i vrlo sretan kao što su primjerice stanovnici Kube. Tako da mislim da je BDP po glavi glavi stanovnika, mislim, jedan pokazatelj koji treba ostati kao glavni pokazatelj kvalitete života. No evo, ja sam otvorena za bilo kakve dodatne prijedloge i za daljnju raspravu. E, možemo razgovarati i dalje o regijama i možemo razgovarati o manje razvijenim e, regijama, tranzicijskim e, regijama, razvijenim regijama i to na temelju pokazatelja kao što je BDP po glavi stanovnika, a možemo uvesti i drugačiju kategorizaciju kao što su primjerice e, slabo naseljene regije, zatim regije koje kasne u razvoju i tako dalje. Gospodin Papadimolis ja znam vaš e, stav e, vezano uz kohezijsku politiku i želim vam reći Evharisto. Vi sigurno bolje od mene znate e, da je, nije samo važan iznos nego i upravna sposobnost pri apsorpciji sredstava i vjerojatno vam je poznato da mi surađujemo sa grčkim vlastima upravo kako bismo povećali upravnu sposobnost. A što se tiče solidarnosti, ja se u potpunosti slažem s vama da moramo pokazati da smo solidarni kada je riječ o premještaju migranata. Nažalost, e, to se ne događa. No, mi smo e, ponudili mogućnost državama članicama da se koriste našim sredstvima i fondovima, mi ih ne možemo na to obvezati. Trenutno se koristi samo fond za migracije. Istina je da je Italija tražila da se izmjeni eh, u ovom eh, programskom razdoblju 2007. do 2013. godine, eh, to je program Sikureca, i vidite koliko su važna e, ta dva plovila koja spašavaju na tisuće života u Italiji, a i Grčka je isto tako izdvojila određena sredstva za rješavanje pitanja migracija. Dakle, što se tiče pomoći u rješavanju migrantske krize, to ne smije ići na uštrb kohezijske politike, ali zapravo kohezijska politika niti nije doživjela rezove zbog e, migrantske krize. No da kako, mislim da bi kohezijska politika morala i e, da može pomoći e, državama članicama ako one to zatraže, a kada je riječ o prihvatu e, tražitelja azila. Dakle, mi na zahtjev određene države članice možemo izgraditi bolnice, vrtiće, dakle iz socijalnog fonda se mogu izvojiti sredstva za tečajeve jezika i tako dalje. No, moramo pritom biti iskreni sami prema sebi, jer moja zemlja spremna spremna prihvatiti migrante, ali oni ne žele tamo doći. Rumunska nastoji e, dati svoj doprinos na druge načine sudjelovanjem u Frontexu i drugim instrumentima. Oni čak ne žele ići niti u Luksemburg. Tako da, da, solidarnost je potrebna, e, međutim ona mora ići ruku pod ruku sa realnom situacijom. I neke države članice poput Njemačke, Italije i Grčke imaju veći teret, e, a to znači da bi onda u tom slučaju druge trebale preuzeti svoj dio tereta i pokazati solidarnost. Mene uistinu brinu te podjele što se tiče e, migrantske krize. Ja ću u Varšavi prenijeti upravo tu poruku da se mora pokazati solidarnost drugima jer ne može se stalno kriviti Europska unija i prepustiti sav teret e, državama poput Grčke samo zbog njihovog e, zemljopisnog položaja, tako da mislim da je važno pokazati solidarnost prema drugima. E, osim toga, neke države članice ne moraju ništa reprogramirati. U Njemačkoj, u Berlinu sam vidjela velik broj sjajnih projekata, u Leipzigu, u Drezdenu. Tako da mislim da je čak, e, pa čak i u predgrađu Pariza je mnogo toga učinjeno za migrante, mnogo izvrsnih e, aktivnosti. E, no ono što treba svakako izbjeći je segregacija. Jer segregacija će uistinu biti tempirana bomba za buduće naraštaje, to je moje mišljenje. Tako da treba svakako izbjeći stvaranje geta. Mi smo tjedan dana, prije tjedan dana na zahtjev Brisela e, promijenili operativni program. program. E, dakle, oni imaju jedan centar u Molenbeku, jedan u Anderlehtu, tako da smo mi promijenili odmah e, njihov program kako bi se moglo uložiti u prihvat migranata. E, što se tiče eksante uvjetovanosti, e, krajem e, ožika ćete dobiti informacije o tome. Osim BDP-a mi ćemo se baviti nekim drugim statističkim podacima. Ja pozdravljam sve, vaše komentare, ali za nas će BDP i dalje ostati ključni pokazatelj. Ne znam jesam li sada obuhvatila sve. E, gospođa Vana, da, e, kao što sam rekla, mi razmišljamo o tome da uvedemo jedinstvena pravila za sve fondove. Partnerstvo je također iznimno važno. Ne smijemo zaboraviti niti socijalnu dimenziju. Mi smo u okviru Omnibusa predložili da se kombinira ESIF i EFSI E, i nadamo se da će e, se ubrzati postupak u parlamentu i vijeću vezano uz e, donošenje uredbe Omnibus. Mi smatramo da će to biti iznimno korisno za opću razinu ulaganja u regijama i to je nešto o čemu će se uvijek donositi odluka od strane samih aktera kohezijske politike, tako da mi ne možemo nikoga ni na što prisiliti. Što se tiče tehničke prilagodbe. Dakle, e, rekli smo da je Italija dobila 2,6 milijardi eura. To, dakle, suverena odluka talijanske vlade na koji način će iskoristiti ta sredstva. Mi smo razgovarali s ministrom Devičentijem i sa nekim drugim sugovornicima, budući da nam je poznat problem vezan uz nezaposlenost i rješavanje migrantske krize, a talijanske vlasti su E, odlučilo je također izdvojiti 200 milijuna eura za četiri regije koje su bile pogođene potresom i nas zanima kako će se taj novac raspodijeliti. Kao što znate mi smo pokazali veliku solidarnost, mi smo u prosincu izdvojili 30 milijuna eura u vidu avansnog plaćanja za sanaciju nakon potresa i to iz Fonda za solidarnost i sada čekamo ocjenu regija da bismo znali koliko zapravo možemo pokriti. E, također e, postoji prijedlog da se ostatak iz, e, pokrije iz ERDF-a u iznosu od 20%, međutim čekamo još odluku. A što se tiče tehničke prilagodbe, taj novac dolazi, naime, posljedica je toga što je zapravo realnost na terenu gora od onoga što se mislilo, tako da vi zaslužujete taj novac, osim onoga što je već izdvojeno i nije na nama da odlučimo o tome kako će se novac trošiti. Mi smo samo sugerirali da se to e, uloži u nezaposlenost, u rješavanje zaposlenosti mladih, i e, migrantsku krizu, a nakon potresa e, talijanske vlasti su odlučile da e, daju taj novac ove četiri regije, međutim još uvijek nije jasno kako će one dobiti taj novac i zapravo koja će biti krajnja namjena. Hvala. I uvezano uz posljednji komentar, ne želim nikoga kritizirati, Ispričavam se ako sam nekoga pogrešno razumjela, no željela bih naglasiti. Stvari se mijenjaju i moramo nekako pokušati uhvatiti se u koštac s njima. I ljudi su u pravu kada više zahtijevaju. Moramo govoriti o dodanoj vrijednosti naših ulaganja. I ako se vratite u svoje regije, vidjet ćete da ima mnogo elemenata koji su zasluga Europske unije Mnogo toga se čini novcem Europske unije, posebice u smislu oporavka. No, ljudi neki put ne znaju da se i radna mjesta otvaraju i zahvaljujući Europskoj uniji. Svi političari to tumače drugčije, onako kako njima ide u korist. No, Europska unija je i izmišljena kako bi se premostile praznine i sada slavimo desetu obljednicu potpisivanja rimskih ugovora, pa pogledajte kako je Europa izgledala prije 60 godina i pogledajte kako izgleda danas. Očito je da u novim državama članicama je proširenje najveće postignuće, možda se vi ne slažete, ali mislim da 70 godina mira, ulaganje, rast, to je nešto što je zasluga Unije i to moramo zaštititi, moramo se i dalje boriti za Europu, moramo zadržati Europu na okupu, da se referiram na, na našeg prvog govornika. Hvala povjerenice. Mislim da nemamo vremena za dodatnih sedam minuta, odnosno pitanja. Zamolila bih uslugu Molim kolege iz odbora ređe da nam ta pitanja pošalju u pisanom obliku. Jeste li pripravni i odgovorite na ta pitanja? Ja ću rado i doći ponovno ovdje u odbor. Jasno je da ćemo morati organizirati izvanredni sastanak kako bismo razgovarali o kohezijskoj politici nakon 2020. 2020. godine kako bismo mogli e, čuti više pitanja i više odgovora od povjerenice. Hvala vam. Želimo vam uspješan sastanak danas na temu bijele knjige. Očekujem pitanja. Mi ćemo ih proslijediti povjerenici. Hvala vam na razumijevanju. Jednostavno nemamo vremena više danas. Hvala vam. Through written. Yes, through written, yeah. Thank okay. you very much once again. Thank All the best. Thank you. Take care. Uh, now we continue with the next... Sada možemo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta s vijećem europskih općina i regija. To vijeće je uspostavljeno 1991. godine radi se o organizaciji na razini Europske unije, 60 udruga iz 41 zemlje koja zastupaju oko, e, dva, e, oko tisuću tijela lokalne i regionalne uprave. Vijeće ima dvostruku ulogu, e, obavlja utjecaj na europsko zakonodavstvo, u svim područjima na razini općina i regija. Isto tako predstavlja okvir za raspravu između lokalnih i regionalnih tijela e, sa nacionalnim zastupnicama. Imali smo priliku razgovarati sa predstavnicima ovog vijeća u studenom 2015. godine, a danas ćemo održati razmjenu gledišta na temu sadašnjeg i budućeg rada Vijeća europskih općina i regija sa gospođom Korolom Genersom, gradonačelnicom Sala, grada u Švedskoj. Ona je glasnogovornica Vijeća europskih općina i regija za kohezijsku politiku. Dakle, nastavljamo isti razgovor na ovu temu. Dat ću riječ gospođi Gunerson i nakon toga ćemo dati riječ članovima odbora ređi započet ćemo sa koordinatorima. E, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Dragi članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo, kao što je gospođa predsjednica rekla, zovem se Karola Gunarsson i ja sam gradonačelnica Sola, jedne općine u Švedskoj. Isto tako sam glasnogovornica e, Europskog vijeća e, općina i regija za kohezijsku politiku. E, tu funkciju obnašam niz godina. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje prigodom ove razmjene gledišta o kohezijskoj politici posebice o rezultatima kohezijske politike na samom terenu i o budućnosti kohezijske politike koja je još uvijek neizvjesna. Kao što je gospođa predsjednica rekla, Vijeće europskih općina i regija je europska krovna organizacija lokalnih i regionalnih vlasti koja objedinjuje nacionalne institucije i zastupa sve teritorijalne razine. Govorimo o lokalnim, posredničkim i e, regionalnim razinama. E, Europska kohezija danas se dovodi u pitanje na mnogim frontovima. E, migracija, niski rast, Brexit, koji je prvenstveno se odnosio na glasovanje zanemarnih zaposlenih regija, te nekontinuirani rast populizma u svim dijelovima Europe, sve to baca sjenu na budući put Europske unije i koju dodanu vrijednost Europska unija donosi europskim građanima. Tijekom ovih neizvjesnih vremena predanost, teritorijalnoj ravnoteži i lokalno relevantnoj kohezijskoj politici za sve regije u Europi je važnija nego ikada. I ja bih se složila sa onime što je povjerenica rekla o važnosti kohezijske politike. Kohezijska politika je ono na temelju čega europski građani doživljavaju Europu. Ona omogućuje javnim tijelima, poduzećima, sveučilištima civilnom društvu i organizacijama na razini naših općina i regija da se razvijaju i rastu zajedno. Europska kohezijska politika je instrument kojim se pokazuje ljudima da Europa brine o njima i ona je alat za prevladavanje zajedničkih izazova na koordinirani način. Mi se slažemo oko ovih temeljnih načela, ipak nam je jasno da način na koji je ova politika oblikovana danas nije prikladan za sutrašnjicu. Buduća kohezijska politika mora pokazati da je prikladni alat za prevladavanje problema s kojima se suočavaju ljudi u svojim zajednicama i svojim životima. Sala je pokušala razmišljati upravo o tome na koji način možemo zaključiti, možemo zadržati najbitnije prednosti kohezijske politike i kako možemo pomoći regijama koje su najpotrebitije. Naš cilj je tijekom sljedećih mjeseci iznijeti ključne preporuke lokalnih i regionalnih vlasti za reformu kohezijske politike nakon 2020. godine. Željela bih podijeliti s vama pet točaka u ime onih koji su na prvoj crti bojišnice upravljanja kohezijskom politikom na samom terenu svakodnevno. To su lokalne i regionalne vlasti. Prije svega, mi smatramo da je Europi potrebna nova strategija nakon 2020. godine i ta nova strategija bi se mogla temeljiti na ciljevima koji su već zacrtani za 2030. godinu u nekim europskim politikama i u međunarodnim sporazumima koje je Europska unija nedavno potpisala. Održivi, ciljevi održivog razvoja, E, Pariški sporazum o klimatskim promjenama, na primjer. Sve to će nam dati strateško usmjerenje u okviru kohezijske politike i omogućiti europski napredak u e, međunarodnom kontekstu. Također će zaštititi europski duh jedinstva i solidarnosti u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Drugo, Buduća kohezijska politika bi trebala biti inkluzivna, što znači da bi trebala biti jednaka i dostupna svim teritorijima. Ne smijemo zaboraviti one koji su u kritičnim situacijama, E, one kojima nedostaje infrastruktura, koji nisu toliko usmjereni na inovacije, e, one regije iz kojih odlaze mladi, one regije koje nisu atraktivne za privatne ulagače. E, sve to potrebno izgraditi u smjeru od naprema vrhu na temelju regionalne i lokalne ekspertize, uzimajući u obzir potrebe građana i posebnosti različitih teritorija i njihove gospodarske situacije, stvarajući atraktivne javne prostore i jednake prilike za sve. To isto tako znači svrsishodnu politiku za sve relevantne partnere sa Trenutno načelo partnerstva se ne primjenjuje posvuda ravnomjerno, posebice u fazi oblikovanja sporazuma o partnerstvu i operativnih programa, kao što smo mi utvrdili u našoj studiji. To ona se pojavljuje samo na neredovnim konsultacijskim sastancima. Ipak učinkovito e, razmatranje kohezijske politike iziskuje da različite razine vlada međusobno surađuju. U tom kontekstu mi smo uvjereni da kohezijska politika bi trebala e, biti biti bliža i dostupnija lokalnim vlastima. Ona stoga zahtjeva ojačavanje središnjeg lokalnog partnerstva. Također govorimo o programskim razdobljima, provedbi, evaluaciji, no isto tako i o fazama praćenja ove politike. Buduća kohezijska politika bi trebala uključivati lokalnu razinu u većoj mjeri no što je to bio slučaj u prethodnom razdoblju i to ne samo u smislu odabira projekata, već prvenstveno zbog odabira investicijskih prioriteta. Elementi koji su sadržani u sadašnjem kodeksu ponašanja za partnerstvo trebali bi predstavljati obvezujući dio budućih odredbi i trebali bi biti uključeni u odredbe, a ne bi se trebalo tretirati kao zasebnim proizvodom koji e, dovodi u pitanje pravni status. Treće, kohezijska politika bi se trebala usredotočiti na pristup utemeljen na terenu i integrirani teritorijalni razvoj. Integrirani teritorijalni pristupi nude priliku za izgradnju e, multisektorskih strategija koje se temelje na podregionalnim proračunima i koje omogućavaju biću razinu sudjelovanja lokalnih vlasti i lokalnih dionika. Potrebni su nam dragocjeni alati koji su neophodni za procese donošenja odluka na lokalnoj razini. Integrirana teritorijalna ulaganja i lokalni razvoj koji predvodi zajednica su dobri alati za odpočinjanje tog procesa. No mi smo vidjeli u našoj studiji da što se tiče apsorpcije, posebice e, što se tiče upravljanja zajednicom i lokalnog razvoja kojim upravlja lokalna zajednica je nešto što ne daje dovoljno prioriteta lokalnim regionalnim vlastima neovisno o njihovom tipu. Čak i kada su upravljačka tijela u smislu upravljanja fondovima e, pate od određenih strahova. E, znamo da je upravljanje fondovima ponekad vrlo složeno, teško i puno rizika, jer postoje različita pravila, različiti pristupi unutar različitih fondova. Stoga mi smatramo da bi se Europska unija trebala pomaknuti u, prema jedinstvenom skupu pravila za upravljanje svim fondovima kako bismo povisili razinu povjerenja i pravne sigurnosti. Potrebna je, jedinstvena primjena što se tiče pravila izvješćivanja i upravljanja svim fondovima. Tre, četvrto, kohezijsku politiku je potrebno pojednostaviti kako bismo potaknuli lokalne vlasti da u u cijelosti iskoriste europske fondove i na bolji način no što to bio slučaj do sada. Ona mora postati čitljiva, jasna, mobilna politika za sve aktere koji postoje na teritorijima. Ne bi smjela biti previše složena u smislu administracije i kontrole. Na primjer, prema procjeni učinka Europske komisije, zahvaljujući kružnom gospodarstvu, 443 milijuna tona stakleničkih plinova bi se moglo izbjeći i 180 tisuća e, novih radnih mjesta bi se moglo otvoriti do 2030. godine. Lokalne vlade jesu za to, zašto ne bi bile za taj cilj, no problem je da im je je potrebno je omogućiti pristup neophodnim resursima kako bi ova ambicija postala stvarnost. Fondovi iz Europske unije postoje, Lokalne vlasti bi im željele pristupiti, međutim, gradovi manjih kapaciteta su suočeni sa previše prepreka kada pokušavaju pristupiti tim fondovima. Pojednostavljenje i smanjenje birokracije stoga od presudne važnosti. Diferencijacija u smislu kontrole i revizije za one države članice koje imaju robustne domaće sustave je također nešto o čemu bi se trebalo razgovarati u smislu budućnosti. Na posljedku postoji potreba za institucijsko jačanje izgradnju kapaciteta u svim državama članicama. E, upravljačka tijela bi trebala bolje iskoristiti tematske ciljeve koji su dodijeljeni tehničkoj pomoći trebala bi postojati pomoć ne samo nacionalnim tijelima i upravljačkim tijelima, već i korisnicima. To bi posebice moglo biti korisno kada su u pitanju pravila državne potpore, nabava i financijski instrumenti. Gospođo predsjednice, to je glavna konotacija fokusa Vijeća europskih općina i regija. Ove rasprave će biti u samom središtu mjera o kojima će se razgovarati 28 e, ožujka u Briselu na našem sastanku. Mi vas srdačno pozivamo na taj sastanak. E, trebate govoriti o budućnosti kohezijske politike, čija je relevantnost za Europu od ključne važnosti e, više nego ikada. CMR je u cijelosti predan suradnji sa europskim institucijama i potrebno je pomaknuti se dalje od 2020. godine. Hvala što ste nas saslušali. Hvala lijepa. Hvala na ljubaznom pozivu. Kolege, izvolite, imate riječ. Ako imate ikakva pitanja ili komentare, izvolite. Gospođo Krel, hvala lijepa. Imam problema sa glasom, pa ću biti vrlo kratka. Podržavam se aktiv da nam je potrebna nova strategija za buduću kohezijsku politiku. Mislim da u budućnosti e, moramo se intenzivno baviti tom temom. Na primjer, osim klimatske promjene i suzbijanja e, nezaposlenosti i siromaštva, moramo odrediti dodatne prioritete koji se bave kohezijskom politikom Mislim da e, je to prioritet za budućnost na kojem moramo raditi. Poslije se slažem s vama da načela partnerstva ne smije biti samo puke riječi na papiru, već ih je potrebno primjenjivati. U tom smislu moramo pronaći nove puteve da sve to učinimo praktičnim, ali isto tako i obvezujućim. Ako to znači više resursa u smislu provedbe operativnih programa i projekta, to, to nam mora biti prihvatljivo. Imam jedno konkretno pitanje. Neprestano čujemo u posljednje vrijeme da je potrebno više komunikacije, više transparentnosti. Vi ste gradonačelnica, kako vi na to gledate? Da li, vaši, da li građani vašeg grada znaju što se čini zahvaljujući europskim strukturnim fondovima u vašoj državi? pretpostavljam da je to kod vas još bolje. Kako biste vi predložili poboljšanje te komunikacije u još većoj mjeri? Kako biste vi kao zakonodavac to podržali i koje biste prijedloge imali u tom području? Jer to je nešto što nam je vrlo važno. Mi trošimo milijarde eura, nitko ne zna da se to događa E, vidjela sam intervju jednog sedmog gospodina u, e, Vels, u Velsu e, koji je stajao ispred jednog znaka Europske unije i pitalo ga se što je učinila Europska unija za vas. On je stajao ispred znaka na kojem je pisalo koliko je milijardi Europska unija utrošila upravo u njegovoj zajednici. On je rekao nemam pojma. To je nešto što se svakodnevno događa, pa molim vas da nam vi iznesete vaše predloge kako bi se u praksi to moglo poboljšati. Hvala, hvala na pitanju. Zastupnica Vana. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem gradonačelnici Gunerson na vašim izlaganjima. Ja sam pročitala vašu izjavu o budućnosti kohezijske politike Bit ću kratka jer je moje pitanje slično pitanju gospođe Krell vezano uz partnerstvo i ob, obvezujuća načela partnerstva. Moje pitanje, imate li neke pozitivne i negativne primjere za primjenu načela partnerstva u vašoj studiji i još jedno pitanje koje se ne tiče budućnosti kohezijske politike, već budućnosti manevarskog prostora država i regionalnih i lokalnih vlasti. Kako je vaše stajalište vezano uz sporazum o slobodnoj trgovini, posebice vezano uz predstojeće pregovore o e, E, o sporazumu o uslugama. E, sve će to imati velike posljedice po države članice vezano uz javnu nabavu, e, zabranu rekomunalizacije, različite klauzule koje donose stroge zabrane vezano uz right to regulate. Dakle, to pravo država članica mislim da se dovodi u pitanje. Kako je vaše mišljenje o tome? Hvala. Ako nema drugih pitanja, postavit ću ja jedno pitanje. Kao prvo, hvala. Ovo je upravo naš cilj u odboru za regionalni razvoj, da čujemo glasove ljudi iz lokalnih i regionalnih vlasti. Hvala vam na partnerstvu i na sudjelovanju na našim sastancima, zato što je veoma važno čuti ove informacije koje ste nam vi upravo sada iznijeli i da i vas uključimo u našu raspravu jer upravo zbog e, načela partnerstva, zbog e, vidljivosti kohezijske politike, zbog svih ovih e, problema, izazova o kojima ovdje razgovaramo, no ipak željeli bismo da s nama podijelite svoju viziju da li vi vidite u budućnosti kohezijske politike, kao što je rekao jedan e, moj kolega, tu jednu glatku e, evoluciju, evoluciju koja je tekla glatko ili revoluciju koja će promijeniti pravila, trebamo li stabilnost, e, Trebamo li taj jedan horizont koji će nam omogućiti da vidimo dugoročne rezultate? Dakle, to je moje pitanje. Hvala. Dakle, evo imate e, naša pitanja i sada molim vas da nam odgovorite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Počet ću na lokalnoj razini. Pitanje je bilo ako uspijemo uključiti naše građane i e, postići da građani e, znaju za sve te projekte koje se provode u njihovom e, njihove četvrti ili u gradu. Kao prvo mogu reći da i ja i moji kolege možemo puno bolje raditi te posao, ali istovremeno želim reći da kao prvo Potrebno nam je da izgradimo više kapaciteta i kada govorimo o izgradnji kapaciteta, onda moramo tu uključiti civilno društvo, a ne samo e, upravljačka tijela na nacionalnoj razini. Jer ako ljudi dobiju više informacija, onda e, su spremni se više uključiti u posao. Imali smo rasprave na lokalnoj razini o budućim projektima i obično smo pokušavali uključiti ljude u to. Čak i ako ne znamo hoće li na kraju taj projekt se provoditi ili ne, ipak pokušavali smo potaknuti tu raspravu u koju su uključeni građani, civilno društvo, da im se omogući da se ta rasprava vodi, da budu dio te rasprave zajedno s nama jer mi ne možemo pronaći rješenje ako ja sjedim u gradskoj vijećnici u mojoj općini i donosim odluke i kažem ovo će biti projekt koji će se voditi u mojoj općini, onda ne možemo uspjeti, ali možemo uspjeti ako uključimo ljude iz širokih, e, širokog dijapazona e, okruženja. I još jedna vrlo jednostavna stvar, možda ćete se nasmijati, ali ipak reći ću vam najvažnija stvar jest e, da se šire saznanja o Europskoj uniji. I zapravo najbolji način da se to postigne je ona mala plava zastavica sa žutim zvijezdicama. Gdje god postoji neki projekt koji se financira iz Europske unije, ili gdje se provode neke aktivnosti, trebate koristiti tu zastavicu. Jer za neke ljude to je jedina veza koju oni imaju s Europskom unijom. Ne trebamo e, razgovarati o tome koliko bi velike trebali biti jagode. Trebali bismo umjesto toga raspravljati o tome što mi možemo učiniti kako bismo dali svoj doprinos Europskoj uniji i što Europska unija može učiniti za nas. Ali uvijek moramo reći ovo je dio Europske unije. Primjerice u mom u mojoj gradskoj vječnici mi uvijek imamo istaknutu europsku zastavu uz švedsku zastavu i zastavu moje općine. I svaki puta kada trebamo ljudima na to ukazati, na taj način možemo. Dakle, uključenje ljudi u ranoj fazi, izgradnja kapaciteta, da se omogući ljudima da budu dio tog procesa, vidljivost e, kroz korištenje te zastavice ili na neki drugi način da se pokaže da je to sve dio Europske unije. Kada govorimo o budućnosti, e, trebamo li stabilnost ili revoluciju? Pa ponekad kada e, jako dugo treba da se nešto postigne, onda biste možda htjeli revoluciju, ali nama na lokalnoj razini bi bilo lakše kada bismo imali stabilnost. Ali ja želim imati stabilnost sa puno promjena no moramo imati tu nekakvu osnovu, temelje e, na kojima ćemo dalje graditi. Jer tako dugo je trebalo da se primjerice steknu znanja o strukturnim fondovima. I još uvijek ne znamo kako zapravo s njima postupati. Znači onda se tu ne može puno mijenjati, ali trebalo bi imati ista pravila za sve fondove. Onda bi bilo jako lako, onda biste imali stabilnost, mogli biste ići naprijed i mogli biste otvoriti nove šanse ljudima da sudjeluju u tom radu. Što se tiče javne nabave, trebali bi imati posebno jedan sastanak posvećan javnoj nabavi, zato što na lokalnoj razini Pitanje javne nabave je veoma, veoma važno. Uvijek pokušavamo ustanoviti kako da se nosimo sa tim problemom, kako da na pravi način provodimo javnu nabavu, a istovremeno da postignemo ciljeve koje treba postići naša općina. Zato što to uvijek morate kombinirati, jer ja kao lokalna politička imam svoje ciljeve. Dakle, to je ono što mi želimo postići. A onda je javna nabava jedan od instrumenta koje imamo na raspolaganju da postignemo taj cilj na javnoj, dakle na lokalnoj razini. Dakle, mislim da sam odgovorila na neka od pitanja. Hvala. Hvala, hvala vama ovo je zaista bilo veoma interesantno, dakle da čujemo glas nekoga iz lokalnih i regionalnih e, vlasti. Hvala, mi vam e, možemo već sada reći da ste dobrodošli kao sudionik u našim budućim raspravama, a mi sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Danas će naša izvjestiteljica gospođa Krel predstaviti svoje izvješće o financijskim pravilima koje se primjenjuje na opći proračun Unije, kao što znamo. Radi se o skupnim odredbama, dakle o omnibus prijedlogu. E, Odbor za regionalni razvoj priprema svoje mišljenje. O nekim člancima tog prijedloga gdje imamo e, isključivu nadležnost i gospođa Krell će nam sada e, nešto reći o svom nacrtu mišljenja. Hvala lijepa, bit ću kratka. Prijedlog komisije je pojednostavljenje uredbe o financijama i time pojednostavljenje kohezijske politike to podržavam u cijelosti i zato u ovom izvješću ima relativno malo izmjena vezano za ovo pitanje e, što je sve moguće pojednostavniti. Imam jedan problem vezano uz opciju pojednostavljenja troškova koja bi se trebala primjenjivati obvezujuće sukladno prijedlogu komisije. Mislim da nam je ovdje potrebna viša razina fleksibilnosti i za države članice i za regije. Trebalo bi biti moguće da nakon tri godine uvođenja novih pravila na koje su se svi upravo naviknuli raditi obračun onako kako se eh, to tražilo i sada zapravo kada prelazimo na novi način pojednostavljenja mnogi će biti zbunjeni i trebalo bi zapravo to ograničiti eh, tako da se počne primjenjivati tek nakon isteka ovog programskog razdoblja i stoga bih ja predložila da to pravilo ne bude obvezujuće, već da regije same odluče o tome žele li ga primjenjivati ili ne. I ako će mnogo regija prihvatiti ovaj novi način, onda je to prihvatljivo, ali ako to pojednostavljenje bude e, složenije, to novo pravilo e, od prethodnog, onda moramo učiniti tu odredbu dobrovoljnom. Izmjene koje sam unijela i koje vam predlažem u ovom dokumentu odnosi se prvenstveno na područja na kojima se sadržajno intervenira u kohezijsku politiku. Pozdravljam prijedlog komisije izričito, a to su dodatni prioriteti koji se uvode u područje migracija i izbjeglica trebalo bi kohezijske fondove učiniti dostupnima za prihvat i integraciju izbjeglica u državama članicama. Mislim da, bi to, da je to svrsishodno, ima smisla i, unutar, i omogućuje da unutar jednog programskog razdoblja reagiramo na tekuće izazove i to sada postaje jednostavnije. Nisu potrebni neki veliki dodatni resursi, ni za države članice, ni za resurse. Predlažem izmjenu i u području takozvane small scale infrastrukture, infrastrukture malih kapaciteta. To se posebice odnosi na kulturnu baštinu. Tu komisija predlaže slobodno određivanje sredstava koje se mogu e, namijeniti u tu svrhu. Želim vas podsjetiti da tijekom posljednjeg zakonodavnog saziva smo se jedva izborili za to da se kod kulturne baštine uvede prag. E, to je vrlo važna tema za Europsku uniju, ali nije isključiva nadležnost Europske unije. Stoga smo se jedva izborili za taj prag. Vidim da regije zahtijevaju više fleksibilnosti, stoga predlažem da se razjasni definicija infrastrukture manjih kapaciteta. Projekti do 10 milijuna eura e, bi trebalo biti ograničenje koje ja predlažem, a E, veći projekti do 20 milijuna eura, a u opravdanim situacijama se bi se smjeli koristiti i veći iznosi, tako da one države članice koje žele biti fleksibilnije mogu biti, no s druge strane ipak sprečavamo da to postaje financijski izvor bez ikakvih granica i ograničenja što se tiče rasprave o budućnosti kohezijske politike, mislim da je ova tema vrlo aktualna, jer moramo uvijek misliti o tome da u budućnosti želimo ulagati u ljude, a ne u staro kamenje. To je možda malo pretjerano tako reći, ali želim time poslati važan signal komisiji posebice vezano uz raspravu o budućoj kohezijskoj politici. I dodatno vam još predlažem pitanje povezivanja Junkerovog fonda za strateška ulaganja i europskih strukturnih investicijskih fondova. E, to je nešto što mi je najveći problem u ovom izvješću. Vi znate da već sada postoje instrumenti da se ta dva fonda mogu kombinirati. Postoje čak i primjeri kako se to može učiniti. Komisija predlaže instrument koji bi e, to primjenjivao u još većoj mjeri. Moje mišljenje je da nam je po tom pitanju potrebno još više vremena, vremena za konzultacije. Predlaže se instrument, se Vana je to danas već spomenula nekoliko puta, na dobrovoljnoj osnovi se predlaže, ali zapravo to će biti jedna tvrda granica za kohezijsku politiku vezano uz Junckerov fond za strateška ulaganja koji nema nikakve veze sa kohezijskom politikom. Od u, novac za upravljanje kohezijskom politikom bi se mogao preli, preljevati u e, Junkerov fond, a predlog komisije zapravo uopće nije razjasnio ako, na primjer, Rumunjska, Bugarska i Poljska imaju određeni novac na raspolaganju i e, žele, e, žele ulagati taj novac u neke, projekt, u neke projekte. E, ne znam da li će biti moguće taj novac vratiti onda u zemlje u kojima su ti investicijski planovi i potekli. Sjećate se da smo u proteklom zakonodavnom sazivu izgubili 10 milijardi eura na taj način i zemlje koje su bile pogođene time su se pitale hoćemo li mi moći vratiti projekte u toj vrijednosti. Morali smo dugo razgovarati i sa parlamentom, i sa vijećom, i sa komisijom kako bismo stvarili kompromis i kako bismo omogućili teritorijalne intervencije takve, takva teritorijalna intervencija uopće se ne predviđa u e, investicijskom planu i zato moramo razgovarati o povezivanju e, ta dva fonda. To ne možemo tako naglo učiniti. Kada pogledamo rokove do kojih moramo izraditi izvješće, i naslov tog izvješća je pojednostavljenje, a zapravo Nitko nije protiv pojednostavljenja i e, usporavanja cijelog postupka. Stoga mislim da je bilo svrsishodno svako upućivanje na povezivanje EFSI-a i ESIF-a da se izbriše iz ovog izvješća i e, predložili bismo komisiji da e, jedan zaseban prijedlog iznese na tu temu. treba nam jednostavno više vremena za raspravu kako bismo došli do razumnog povezivanja ova dva instrumenta, čak i ako je nešto potrebno izmijeniti, posebice u e, uredbi o zajedničkim odredbama, moramo iskoristiti razvoj oba instrumenta u regijama i u državama članicama na primjeren način. Prijedlog komisije u tom pogledu nije dovoljno uravnotežen i zato sam primijenila drastična sredstva i predlažem odboru da se izbrišu sva upućivanja na povezivanje ESIF-a i EFSA i da se o tom elementu zasebno raspravlja. Također, zakonodavstvo, odnosno pravna osnova za novi investicijski plan još uvijek nije definitivno određena. Ne znamo na koji način će parlament odlučiti e, kako će se dalje primjenjivati EFSI. Drugim riječima, teško je raspravljati ova dva instrumenta kada u budućnosti ne znamo kako će se to dalje sve razvijati. U tom smislu se nadam da ćete se suglasiti sa mojom idejom i da u miru i intenzivno ćemo moći porazgovarati sa komisijom o samom postupku no međutim izvan postupka o takozvanoj skupnoj ili omnibus uredbi. U načelu to bi bilo sve što sam vam... Ne, još sam zaboravila sam jednu točku. Kod ovog postupka pojednostavnjenja komisija je uvela pojam diferenciranog tretmana investitora. iz prijedloga komisije nije vidljivo na koga će se to odnositi. Ja sam zamolila komisiju da to izvješće bude e, mi objašnjeno u tom dijelu. Nažalost, to se nije dogodilo. Iz toga kod uvodnih izjava ne postoji definicija toga. Nadam se da do roka za podnošenje amandmana ćemo dobiti to objašnjenje, jer u protivnom mislim da će biti vrlo teško ovo shvatiti sve kao pojednostavnjenjem jer se neće znati da li neki investitori potpadaju pod postupak pojednostavljenja ili ne. Dakle, kakvi su kriteriji podobnosti. Stoga molim komisiju da mi odgovori na ovo pitanje. Veselim se suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da već ovaj tjedan imamo sastanak sa izvjestiteljima, no ja bih vas zamolila da kada podnosite amandmane uzet uzimate u obzir moju molbu da ne širite sveukupnu uredbu i podnosite nove definicije, već da se koncentrirate baš na ono što je komisija spomenula u svom izvješću i e, koncentrirala se, koncentrirate se samo na te točke. Veselim se suradnji s vama i zahvaljujem vam. Hvala. Nisam na početku spomenula da imamo dvije opcije za amandmane. Kao prvo, članovi mogu direktno predlagati amandmane e, za ovaj dio koji se odnosi na financijsku e, uredbu, kao i za one članke koji se odnose na našu isključivu nadležnost. Dakle, imamo takve dvije vrste amandmana se mogu dostavljati odboru ređi. Što se tiče ostalih e, članaka ovog prijedloga, gdje drugi odbori imaju isključivu nadležnost u skladu sa pravilom 54, e, znači ITRE e, i tako dalje, naši članovi trebaju svoje amandmane direktno tim odborima podnijeti. I onda će ih oni uvrstiti u svoje izvješće i postupat će se po njima. Samo da spomenem da što se tiče sugestije za krajnji rok za podnošenje amandmana u odboru ređi je tri sata poslje podne 7. E, ožujka u utorak, znači imamo tjedan dana za amandmane. A sada, nakon ovih razjašnjenja, ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni i da ću prvo riječ gospodinu Fan kao prvo čestitam vama, gospođo predsjedavajuća, zato što stvarno odlično vodite naš rad danas poslije podne. Bojao sam se da bi već moglo biti pet sati, e, a da tek počnemo raspravu o tome. Znači, čak radimo i brže nego što smo mislili. No, evo, bit ću onda kratak. Kao što smo već čuli u raspravi sa povjerenicom, zapravo se radi o tome e, gdje u sve ovo staviti EFSI i naš fond ESIF i ako pogledamo ta dva instrumenta, oni su potpuno različiti. Kao što je rekla povjerenica, nema tu nikakvog geografskog kriterija, ali ako se bacimo u EFSI, na kraju bi ipak tu morao postojati nekakav geografski kriterij. Nema ni jedne regije koja 10% svojih sredstava ulaže potencijalno u ovakvu vrstu kombiniranog financiranja. Možete to staviti u jedan financijski instrument dakle koji onda povlači novce iz EFSI-a i iz ERDF-a, ali na kraju ipak morate biti sigurni da e, taj novac e, završava u vašoj regiji, inače nećete napraviti. Znači možete uzeti novce iz ERDF-a i koristiti ih za projekte za koje ne znate da li će oni uopće se ostvariti. I koliko ja vidim, Veliki doprinos naših regionalnih fondova je upravo u tome da se radi o horizontalnom koordiniranom e, pristupu, kao što je rekla povjerenica danas poslije podne. Radi se o ljudima, radi se o ljudskim kapacitetima, e, rad, govorite o e, poslovnom aspektu, o infrastrukturi, o svemu tome. Sve to zahtjeva dobru pripremu kroz te tematske koncentracije. Ja bih htio znati malo više o tome. I gospođa Krel želi znati više. I to je pitanje kako daleko možemo ići da bi da se e, ESI fondovi da i dalje ostanu u svojoj perspektivi, a da istovremeno ne kažemo ne, da ne zatvorimo vrata privatnim novcima ili EFSI-u koji garantira dotok privatnog novca iz banaka ili iz e, venture kapitalista ili tih fondova za ulaganje i tako dalje. I možda bismo mogli napraviti neke amandmane koji će taj teritorijalni pristup e, približiti praksi. I Sjećam se da kad smo iznosili to mišljenje o EFSI-u, ja sam tada bio izvjestitelj, rekao sam e, da vidimo kako to funkcionira i vidjet ćemo nakon određenog iskustva trebamo li možda izmijeniti te uredbe. To je bio moj pristup. Ja sam podržavao sinergije, ali Ako je sada to nešto gdje možemo e, birati, e, staviti jedan projekt tu, jedan tamo, no to nije dobro. No možda bi bilo mudro da održimo jedan sastanak i mogli bismo reći da možda 10 ili 15% našeg novca iz EZIF-a može se e, uložiti jer naša uredba, uredbe nam to omogućavaju i onda bi se to moglo napraviti za EFSI možda bi bilo interesantno vidjeti nekakvo rješenje, a ne da se čeka e, da se pokrene rasprava za sljedeći period, jer po mom mišljenju EFSI će e, i dalje nastaviti funkcionirati, bit će proširen, tako da možda bi bio najbolji savjet da se uklopimo u taj okvir i da ne čekamo da taj avion e, ode i sada imamo jedinstvenu e, priliku da promijenimo tu uredbu. I danas poslije podne sam bio jako sretan, zapravo je povjerenica rekla da hoće napraviti jedan akcijski plan e, za komunikaciju, za veću vidljivost. To nam je obećala. A ja sam zapravo htio vidjeti kako bi se to moglo prilagoditi, znači što se događa sada ako je projekt dovršen. E, kao što je rekla povjerenica, neki puta ne stavimo one zvijezdice europske. To nije komunikacija. Mada mi na taj način naglašavamo da je to napravljeno europskim novcima. Ali ja hoću reći ovo. Strukturni fondovi nakon četiri ili pet godina e, imaju rezultata. Onda trebate razgovarati sa ljudima koji zaista profitiraju od naših ulaganja. Dakle, to nije samo u momentu finalizacije projekta. Dakle, komunikacija se treba voditi i kasnije. I već razmatram e, neke mm, načine da se e, tu unesu neke izmjene i dopune i e, gospođa Vana je više puta spomenula taj jedan gubitak, dakle da bismo trebali te stvari izbaciti. A što se tiče ostalog, e, mislim da moramo zaista sjesti i surađivati što je moguće bolje. Hvala. Gospođa Tomašić. podržavam prijedlog izvjestiteljice Krel vezan za uspostavu ravnoteže između poticanja dionika koji su spremni na uporabu opcija pojednostavljenog financiranja bez sankcioniranja onih koji na to još nisu spremni Ređi odbor u svom doprinosu Omnibusu treba pokazati razumijevanje za različite kapacitete, faze djelovanja i mogućnosti u državama članicama. Moramo imati na umu da pojednostavljenje u jednoj državi članici ne mora nužno značiti pojednostavljenje u drugoj. Isto tako, moramo kao odbor imati suglasnije, transparentnije stajalište vezano za goruća pitanja u sklopu ređi kompetencija. Tijekom prve razmjene stajališta za Omnibus u siječnju ove godine izvjestiteljica Krel se složila kako ređi odbor još nije definirao u kojoj će mjeri pojednostavljenje u kohezijskoj politici, politici uistinu olakšati proces i koji je najpravilniji pristup da se pojednostavljenje uspostavi naravno što je efektivnije bez da se dodatno ne zakomplicira procedura i da se izbjegne negativan učinak na države članice. Sukladno tome s ciljem postizanja pojednostavljenja i fleksibilnosti u mišljenju se predlaže zadržavanje odredbe o infrastrukturi malog kapaciteta i povećanje gornje granice za potporu. Protivim se prijedlozima vezanim za infrastrukturu malog kapaciteta, točnije amandmanima 1, 8 i 9 mišljenja sam da takvo ograničenje neće rezultirati pojednostavljenjem već će imati negativan učinak na mnoge zemlje članice. smatram da je komisija u svom prijedlogu već unijela potrebno pojednostavljenje i fleksibilnost za države članice u prijedlogu se predlaže jednostavnije ulaganje u kulturnu infrastrukturu i infrastrukturu održivog razvoja ne dovodeći u pitanje potpunu primjenu zakonodavstva eu a u području zaštite okoliša te prema potrebi direktive o strateškoj procjeni okoliša i procjene utjecaja na okoliš različiti su stavovi lokalnog stanovništva sam turista i njihovih želja a ponajviše ovise o tome da li stanovnici ovise o prihodima koji se ostvaruju turizmom razvojem turizma u destinacijama pridonosi se kako pozitivnim tako i negativnim učincima u prostoru u kojem se razvija u suvremenim turističkim kretanjima zasigurno ni resursi ni lokalno stanovništvo a ni gospodarstvo koje se nalazi u određenom turističkom području ne postaju imuni na kretanja oko sebe u cjelokupnom razvoju treba se voditi koncepcijom održivog razvoja turizma koji treba osigurati da nekontrolirani razvoj ne uništi resurse već da ih sačuva za buduće generacije, a u cilju stalnog poboljšanja kvalitete života u turističkoj destinaciji u mišljenju se također predlaže da komisija predstavi pojedinačni prijedlog kojim će pristupiti rješavanju poveznice između esif a i efsi a izvan prijedloga skupne uredbe pa bi ovim putem molila izvjestiteljicu da mi malo i nama svima na malo transparentni način svoju viziju budućeg djelovanja esif a i efsu a objasni. hvala lijepa. Ja sam e, sljedeća e, e, izvjestiteljica u Sjeni. Kao prvo želim zahvaliti gospođi Krel jer ovo mišljenje je pripremljeno pod velikim pritiskom i sa stanovišta tajminga i također imamo velika očekivanja drugih odbora u parlamentu. i mislimo da je ovo mišljenje zaista jedna kvalitetna osnova za raspravu i mislim da ćemo zajedno naći rješenje sa izvjestiteljima. Pozdravljam u načelu um, ovo mišljenje zato što vidi se tu da svi dionici, parlament, komisije, vijeće zaista idu u istom smjeru i da žele da se pojednostavi korištenje E, sredstava iz strukturnih fondova i da se to iskombinira i sa efc i sa drugim financijskim instrumentima i da svi korisnici mogu zaista izvući najveću moguću korist. E, I imamo ovu visoku radnu skupinu za pojednostavljenje koju je osnovala komisija, koja je zaista odradila najveći dio posla. Ja se želim sada osvrnuti na amandmane kojima je svrha smanjenja administrativnog opterećenja e, kod korištenja EFSI-a. Podržavam sugestiju izvjestiteljice što se tiče ove e, infrastrukture malih razmjera i da to ostane unutar RDF-a, a istovremeno da se e, povisi gornja granica. I u svjetlu eh, svih izazova mislim da trebamo eh, već nastojanje da se reprogramiraju eh, sredstva i zaista pozdravljam vaša nastojanja na tom planu. Podržavam i ovo ovo mijenjanje dosije Omnibus da se pojednostavne, pojednostavne odredbe kako bi se poboljšala sinergija i komplementarnost između EFSI-a i drugih fondova kako bi se privukla ulaganja i privatno financiranje. I podržavam gospodina Nisteroja koji je rekao da možemo kroz ovu raspravu pronaći rješenje. Zato što ne možemo zaustaviti potrebu za novim ulaganjima. Trebamo privatna ulaganja i zaista trebamo naći rješenje gdje ćemo moći postići da sve ovo se međusobno nadopunjuje. U tom smislu je važno da se provedu e, ove odredbe koje se odnose na modifikaciju bez e, odlaganja, jer potrošit ćemo godine na raspravu ako to sad ne napravimo. Možda bismo tu opciju mogli kroz ovaj omnibus progurati kako bismo postigli to nadopunjavanje. Dakle, to su moje primjedbe, a sada dajem riječ gospođi Vani koja je naša sljedeća izvjestiteljica u Sjeni. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljici na predočenom prijedlogu. U većini elemenata se slažem sa prijedlogom i ovo što je usmeno sada rečeno, najvećim dijelom se slažem sa svime, posebice brisanje E, članka 30a mogućnost neograničenog prijenosa financijskih sredstava iz e, ESIF-a e, koji su namijenjeni kohezijskoj politici u druge fondove, posebice u EFSI. To je za nas uistinu prijetnja kohezijske politike i vrlo bitno je da odbor ređi se vrlo jasno izjasni o tome Isto tako mi ćemo zahtijevati još e, brisanje članka 39a. Radi se o obvezi izvješćivanja e, koje, su, koje, koje su pogoršane u korist EFSI-a. Mnogo puta sam to već rekla. Mi vidimo da u EFSI-u nedostaje strateškog cilja i EFSI nije prikladan za provođenje kohezijske politike i zato se to odnosi i na ovu obvezu izvješćivanja u članku 39a, to je pogoršanje. Također tražimo brisanje vezano uz financijsku uredbu, tu ćemo podnijeti amandman 60, e, e, članak 26. zajednička odgovornost. E, radi se o povezivanju sredstava između ESIF-a i EFSI-a, to odbijamo i u cijelosti kombinacija ova dva fonda esifa a je nama upitna jer moramo posebno pripaziti da ne budu ovi instrumenti postali žrtvom tržišnog usmjerenja Europske komisije. To se održava u drugim alatima. Također se slažem sa onome što ste rekli, a što je pozitivno vezano uz novi pristup za migrante. To pozdravljamo i veselim se dobroj i konstruktivnoj suradnji, posebice sutra na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Hvala, gospođa Domato, Sljedeća izvestiteljica u Sjeni. Da, ovaj omnibus prijedlog e, komisije sadrži mnogo izuzeća odstupanja, mnogo stvari u jednom tekstu. Trebali bismo razmotriti sve aspekte ovog prijedloga. Radi se i o e, pravilima za transeuropsku mrežu, za digitalnu budućnost i tako dalje, no mi se bavimo samo onime što je u našoj nadležnosti E, zaista mislim da je gospođa Krelo odradila dobar posao. Pozdravljam e, e, prijedlog komisije i mislim da zaista trebamo imati ravnotežu kod fondova solidarnosti. Vidimo kako je važno ubrzati podjelu sredstava i onda ćemo pomoći ljudima koji su pogođeni određenim nepogodama i stvarati taj e, pozitivni krug začarani i tu imamo i diskriminaciju protiv koje se moramo boriti i također pozdravljamo da su da se treba integrirati izbjeglice i e, migrante u društvo, ali kroz kohezijsku politiku bi trebalo e, financirati i to zato što bi to trebalo raspodijeliti teret na sve zemlje članice. Članak e, gdje moram reći da se ne slažem je 265. Osim e, ove opcije za pojednostavljenje financiranja gdje imamo paušale i E, jednokratne isplate za neke e, stvari. Mislim da nisam baš jako sretna sa, zbog toga što imamo tu kombinaciju EFSI-a i ESIF-a, posebno kod visokoriskantnih e, projekata, a sve u ime sinergije. Mislim da novac neće ići iz kohezijskih fondova, i zapravo ćemo vidjeti situaciju gdje će ono što je postignuto e, se e, uništiti. Kada pogledamo ove financijske instrumente i posebno što se tiče kombinacijama EFSI-a i socijalnih fondova, to treba odbaciti zato što bi to oslabilo kohezijsku politiku u velikoj mjeri. Hvala. Hvala. Ima li još e, komentara? Ne. Onda dajem riječ Europskoj komisiji. Tko se javlja za riječ? Izvolite. E, e, Hvala. Zahvaljujem gospođi Krel, izvjestiteljima u Sijeni. Prije svega želim zahvaliti vama na tome što ste sve odradili u vrlo kratkim rokovima. To uistinu cijenimo. Kao što znate, naš je zajednički cilj da ovaj prijedlog uredbe Omnibus bude što prije usvojen. Svima nam je iznimno drago zbog ovog nacrta mišljenja i općenito zbog uloženog truda. Međutim, moramo izraziti žaljenje zbog prijedloga da se e, izgube sve veze između Europskog fonda za strateška ulaganja i Europskog e, fonda za strateška i EFSI-a vezano uz Omnibus. Dakle, mi bismo htjeli da se jedan i drugi fond mogu koristiti u svrhu postizanja zajedničkog cilja, a to je da se povećaju investicije u Europi, te da se omogući otvaranje novih radnih mjesta i da se poveća gospodarski rast u Europi. Dakle, htio bih naglasiti da za oba fonda, oba fonda za nas to situacija koju su svi, svi dobitnici. Kao prvo, moći ćemo povećati opseg Europskog fonda za strateška ulaganja, što znači da ćemo imati bolju zemljopisnu pokrivenost i to koristeći se strukturnim fondovima za smanjenjem rizičnog profila određenih projekata. Drugim riječima moći ćemo privući dodatne investicije iz privatnog sektora e, tako da projekti budu profitabilni što u protivnom ne bi bio slučaj, dakle to je što se tiče EFSI-a, ali isto vrijedi i za strukturne fondove. Mi smatramo da bi bilo korisno da to može biti korisno regionalnim vlastima jer će one moći postići bolji i veći efekt poluge i privući privatna ulaganja, što će e, omogućiti da se bolje pokriju e, potrebe za ulaganjima. I to u kontekstu kada je e, sredstva iz strukturnih fondova nisu dostatna da bi pokrila sve potrebe za financiranje. Međutim, mi smatramo da su potrebna još, još dodatna pojašnjenja. Europska komisija će ih rado pružiti, te će dati e, pojašnjenja dakle, o prednostima ove kombinacije. Mi ćemo za dva sastanka održati jedan tehnički sastanak zajedno sa članovima odbora i tu će se detaljnije dati objašnjenje koje su prednosti e, te nove kombinacije instrumenata i mi ćemo biti dakako na raspolaganju za sve dodatne informacije. Htio bih spomenuti još nešto drugo. E, koliko sam shvatio ovdje u odboru se razgovara i o korištenju pojednostavljenog sustava prikazivanja troškova. E, za nas je to vrlo bitno pitanje. Mi bismo htjeli dakle da se uvede e, ta mogućnost pojednostavljenog prikazivanja troškova, dakle ispod određenog financijskog praga. Mi smatramo da bi to uistinu značajno smanjilo administrativno opterećenje za korisnike, ali isto tako i za upravljačka tijela. Nadalje, mi ćemo biti na raspolaganju kako bismo s vama razgovarali o vašim eventualnim prijedlozima s tim u vezi, a pritom ne mislimo samo na aktualno programsko razdoblje, nego i za buduća programska razdoblja i da bi bilo dobro da se zapravo promiče upravo ta opcija kako bi se sve više išlo u smjeru e, smanjivanja administrativnog opterećenja za korisnike. Ja ću sada stati i rado ću odgovoriti na vaša pitanja ukoliko ih bude. Hvala. Hvala. E, ja bih samo zatražila jedno pojašnjenje. E, mogu li vam postaviti jedno pitanje? Nije mi sasvim jasno. Vi ste spomenuli tehnički sastanak. To se odnosi na izvjestitelje. U redu, hvala. To je sve. Gospođo Krel, izvolite. Zamolila sam stoga dodatna pojašnjenja kako bi i sama mogla podnijeti amandmane, organizirat ćemo stručni sastanak i razgovarat ćemo o financijskim instrumentima sa svim izvjestiteljima u sjeni. E, to ne planiram preko sutra. Bit će i dodatnih sastanaka na, na kojima će sudjelovati i komisija, jer moramo razjasniti još neka pitanja. Žele bi još jednom naglasiti sljedeće. Željela bih da se izbriše povezivanje ESIF-a i EFSI-a. Ali ne u smislu toga da o tome ne razgovaramo uopće, već da to pitanje riješimo što je prije moguće. No, međutim, izvan postupka o skupnoj uredbi, jer ja nisam u stanju sve to napraviti u tako kratkom vremenu. Moramo temeljito sve provjeriti. Je li uistinu moguće da države članice vraćaju novac komisiji i koje imaju koristi od, i da pritom imaju koristi od projekata, te da postoji postupak da komisija uključi regije koje mogu imati koristi od tog novca E, da one budu uključene u donošenje odluke kako se može iskoristiti taj novac. E, treba nam više vremena da bismo to pitanje kvalitetno riješili. Postupak omnibusa, odnosno skupne uredbe, e, je nešto što smo nametnuli parlamentu. Vidjeli ste da nisam uopće podjela amandmane vezano uz proračun jer mislim da će to napraviti odbor za proračun i odbor za proračunski nadzor i vjerujem da će oni to napraviti uz punu odgovornost, a moje izvješće će se otočiti samo na one pojedinosti koje se tiču isključivo odbora ređi, e, vezano uz ono nad čim imamo isključivu nadležnost. Ne želim ništa kočiti, želim da napredujemo što je moguće brže e, u što je moguće više područja. Ne radi se o tome da već sada se ne može kombinirati ESIF i EFSI. E Ništa se ne koči, ne sprečava, ali mnogo toga govori za u prilog toga da moramo djelovati odgovorno, moramo postupiti vrlo pomno i brižno sa dužnom pozornošću kako ne bismo godinu dana nakon što donesemo određene odluke ustanovili da to ne funkcionira. Treba nam više vremena. Imamo pravo uzeti se to vrijeme jer se radi o velikoj količini i ulaganja i otvorenih pitanja moramo stoga donijeti kompetentne E, i stručna rješenja. Stoga bih vas uistinu zamolila na sutra na sastanku izvjestitelja u Sijeni možemo još jednom e, otvoriti tu temu. Ja bi u svakom slučaju se veselila da podržite moj prijedlog da iz ovog postupka izdvojimo taj dio. E, komisija može ga zadržati u istom obliku, samo ga moramo izdvojiti iz ove skupne uredbe, nam treba više vremena za raspravu. Ovdje se ne radi o e, trivialnim iznosima, već o milijardskim iznosima e, koji će se trošiti u budućnosti. Stoga moramo biti vrlo odgovorni. E, komisija mi duguje još neka objašnjenja i to unatrag nekoliko tjedana. Ponekad imam dojam da se ovdje E, želi stvoriti instrument koji pruža veću podršku e, Europskoj investicijskoj banci, a ne Europskoj kohezijskoj politici i razvoju regija. Rado bi se željela uvjeriti u suprotno. Stoga mi je uistinu potrebno dodatno vremena. Hvala. Yes, please, Izvolite. Pa mi zapravo ovdje pokušavamo uspostaviti vezu sa EFSIM, to je jako važno, a moramo brzo reagirati. Zašto? I sami ste rekli da smo mnogo puta čuli od eib o blendingu i da se zapravo mogu ovdje spojiti dva različita sustava, međutim to je besmislica jer to će samo stvoriti dodatne poteškoće za korisnike kasnije. Prema tome, za potrebe veće preciznosti možda bismo mogli u ovim propisima odrediti smjer, a onda bismo mogli zapravo prošiti opseg EFSI-a. I bilo bi dobro da su ovdje povjerenici koji su nadležni za to područje, da nam mogu reći u redu, mi možemo sada učiniti taj iskorak, ali nije sasvim jasno što to znači kad se uzima novac iz kohezijskog fonda i stavlja se u neki drugi instrument u sklopu EFSI-a, no kakva su jamstva da će se taj novac vratiti e, regijama? Mislim da to moramo razriješiti za razdoblje nakon 2020. godine i hoće li se nastaviti sa primjenom instrumenta poput EFSI-a i mislim da dakle, to može biti relevantno za neku zemlju, a manje relevantno za neku drugu. Prema tome mislim da bismo zapravo trebali prikupiti dovoljno iskustva sa provedbom tih instrumenata u ovom razdoblju jer mi da kako možemo braniti e, ovdje kohezijske fondove i taj pristup. Ali mislim da bismo kod e, nastavka e, primjene EPSI-a trebali razjasniti taj teritorijalni pristup. Jer što se tiče EFSI-a za sada u komisiji kažu da, da treba postići bolju i ravnomjerniju zemljopisnu pokrivenost ali eto u ovom kratkom razdoblju koje nam je preostalo mislim da moramo uistinu e, dobiti najviše što možemo. Hvala, čini se da će ovaj sutrašnji sastanak biti vrlo zanimljiv i koristan. Dakle, sutra ćemo nastaviti s ovom raspravom. E, sutra imamo naime sastanak izvjestitelja u Sjeni pa ćemo moći nastaviti s ovom raspravom. Hvala svima što ste sudjelovali u raspravi, hvala i na prijedlogu koji je iznesen i želim još e, samo podsjetiti da je preostalo još sedam dana e, do isteka roka za predlaganje amandmana. Sljedeća točka u dnevnom redu je točka razno očito da nema ništa po tom točkom dnevnog reda. Sljedeći sastanak će biti održan u ponedjeljak 20. ožujka od 15 sati te u utorak 21. ožujka od 9 sati ujutro i radit ćemo do 18.30 na večer i ovime zaključujem e, dio e, sastanka odbora za regionalnu politiku koji je otvoren za javnost, a nakon toga slijedi sastanak koordinatora. Oni koji e, ne trebaju biti na sastanku koordinatora, lijepo ću vas zamoliti da napustite dvoranu.